Prvo riječ dajem gospodinu Delavedovi u ime vijeća. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. U ime vijeća htio sam iskoristi ovu priliku kako bih čestitao na nagradi Karlo Veliki koju ste dobili. Poštovani zastupnici, na vijeću u prosincu imat ćemo dvije glavne teme na dnevnom redu. To je tema ulaganja i tema Ukrajine. Financijska kriza i kriza duga dovela je Europsku uniju na to da promijeni strategiju. Vijeće je u centru te strategije kao i ulaganja koja će biti u središtu vijeća. Europa treba ulaganja. Postoji čitav niz projekata koji bi se mogli iskoristiti za ulaganja. Međutim, ambiciozni projekti ne nalaze uvijek e, financijska sredstva, čak i kad imaju veliki europski potencijal. Naravno, postoje neki razlozi zbog čega je došlo do te situacije. Kriza je utjecala na ponašanje sviju, a to su gospodarski subjekti, privatni investitori koji su postali oprezni jer nisu bili sigurni u dobit. Ali ta situacija ne smije se nastaviti. Jedan od glavnih ciljeva Europskog vijeća zato bit će da povratimo povjerenje. Moramo stimulirati investicije, moramo poboljšati okvir za ulaganja u Europi. Europsko vijeće dat će orijentire u tri glavna područja. Kao prvo, kroz stvaranje Europskog fonda za strateško ulaganje. Taj fond će mobilizirati nove investicije između 2015. i 2017. godine potrebna će biti pomoć naših institucija, zato što kao su zakonodavci mi ćemo morati raditi na budućem zakonodavnom prijedlogu na način da, tako da nove investicije započnu tek u prvoj polovici 2015. godine. Istovremeno imat ćemo i e, vlastita sredstva Europske investicijske banke. Uz e, popravljanje e, javnih računa koji će omogućiti bolji rast. To su glavni uvjeti za rast. Ne možemo imati ulaganja bez zdravih javnih financija i bez normativne sigurnosti. Kao treće, moramo stvoriti pogodno okruženje za ulaganja. U ovom slučaju naša uloga su zakonodavca bit će važna. Kako bismo poboljšali e, zakonodavni okvir, morat ćemo imati ambiciozan program za poboljšanje e, stvaranja propisa. E, vijeće će dati političke smjernice u skladu sa svojom zadaćom i svojom odgovornošću koje su predviđene ugovorima. Međutim, te smjernice treba provesti u praksi, a to je naša zadaća. Europski parlament i vijeće morat će se zalagati i to brzo kako bismo došli do rezultata koje naši građani očekuju. Predsjedništvo vijeća, mogu govoriti i u ime e, Litve koja će preuzeti predsjednje Unijom, želi ovaj okvir za ulaganja. Slažem se, siguran sam da ćete i vi htjeti postići taj cilj kao što ste pokazali prije nekoliko tjedana za vrijeme rasprave o planu za ulaganje u Europi kojeg je predložio gospodin Juncker. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, želim zaključiti upućivanjem na Ukrajinu gdje je situacija teška. U istočnom dijelu zemlje događaju se zabrinjavajuće stvari jasno je da tu zabrinutost dijele mnogi članovi ovog parlamenta. Europsko vijeće pomno će pratiti razvoj događaja i spremno je na nove inicijative ako to bude potrebno. Kao što znate, visoka predstavnica Federica Mogherini ovoga tjedna nalazi se u Kijevu i svijećem će podijeliti ishode svoga posjeta. Istovremeno, nova ukrajinska vlada želi nastaviti s političkim i ekonomskim reformama, a mi ćemo svi morati poduprijeti vladu u tom nastojanju reformiranja države. Zahvaljujem na pažnji i očekujem sa zanimanjem vaša mišljenja. Svakako će vaša mišljenja biti poslana predsjedniku Tusku prije sutrašnjeg sastanka i rečeno mi je da će predsjednik biti prisutan na vašoj plenarnoj sjednici u siječnju. Zahvaljujem na pažnji. Hvala. Gospodine Dela Vedova, u ime komisije riječ sada dobiva gospodin Juncker. Herr Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Uistinu mi je drago da ovdje mogu reći nekoliko riječi o stajalištu komisije u oči e, zasjedanja Europskog vijeća naredna dva dana. Da, zapravo nakon uobičajeno prvo da se da komentar prije nego što se nastavi dalje. E, da, ali evo svi su, dakle kolege su na putu kako bi prenijeli on vijest od juče, proširili tu vijest u javnost. Dobro, dopustite dva elementa. E, da naglasimo ovdje dva elementa koja treba naglasiti ako e, govorimo o ovom sastanku, a to je novi pristup ulaganjima i tu se možemo e, pokoncentrirati na to da poboljšamo e, klimu za ulaganja u Europi. Moramo pomoći našem istočnom partneru u Ukrajini stabilizirati situaciju na istoku te tako on će nastaviti ovim putem reforme. E, mi ćemo fokusirati se na implementiranje ovih ciljeva. Dopustite da na početku rekla nekoliko riječi o našem novom pristupu kada je riječ o e, investicijama 28.11. komisija je predstavila godišnji pregled rasta koji je sastavni dio paketa za rast i razvoj gospodarstva. Mi smo predložili integrirani pristup pristup koji se temelji na tri glavna e, stupca e, koje moraju e, pa paralelno, <clears throat> dakle koji su pa, paralelno potrebno kako bi europske institucije i zemlje članice bile uspješne u postizanju dugotrajnih rezultata kako bi se pojačalo gospodarski e, razvoj e, i e, se fiskalna odgovornost ostvarujući fiskalnu konsolidaciju koja potiče rasta. Dopustite da prođem kroz ove tri točke jednu po jednu. Kao prvo, potrebno nam je koordinirano poticanje gospodarskog rasta, stvaranje odgovarajućih uvjeta za stabilno i održiva ulaganja ulaganja. To je onaj prvi prioritet. Slaba ulaganja usporavaju gospodarski oporavak kratkoročno, te također smanjuju i našu konkurentnost dugoročno gledano. Ulaganja danas su 15% niža od razine ulaganja prije početka krize. To je ono što moramo promijeniti. Kao što sam rekao kada sam vam predstavljao naš plan izlaganja 26.11. mi ćemo uspostaviti fond, Europski fond za strateško ulaganje zajedno s Europskom investicijskom bankom. Pri tome je cilj da potičemo javne privatne projekte u koje se inače ne bi ulagalo. Cilj cilj ovog fonda jeste da se ulaže u one zemlje koje su najviše pogođene gospodarskom eh, krizom. Fond će djelovati na cijelom nizu područja i kako bi se stavili raspolaganje odgovarajući financijski instrumenti za poticanje projekata. Eh, bilo da je riječ o inovativnoj infrastrukturi, o eh, koštenju energije ili slično. Kao što znate, ja se ne mogu obvezati na, pa, e, obvezati na poticanje ili financiranje određenih projekata. Svi prijedlozi projekata moraju biti pomno analizirani. Radna skupina je zaprimila e, veliki broj prijedloga projekata e, koji su strateški i ekonomski održivi. Dopustite samo nekoliko primjera. Primjerice, infrastruktura, e, energetska infrastruktura u Finskoj i drugim zemljama, potom školska infrastruktura u Italiji i slično. Dakle, ovdje vam mogu savjeti samo nekoliko primjera prijedloga koje smo dobili. Da bismo mogli spostaviti ovaj fond, treba nam jedan zakonodavski akt koji treba mora biti usvojen. U siječnju 2015. godine komisija će dati prijedlog zakonodavnog akta i nadam se da ćemo dobiti vašu podušku. To je potrebno kako bi hm, do sredine sljedećeg godina ovaj fond mogao, e, mogao uistinu početi sa svojim radom. Kako bismo mogli napredovati brzo, mi se nadamo da će Europski pa-, <clears throat> parlament podržati naš rad i da ćemo moći e, <clears throat> dakle, da će se svi složiti s ovom našom osnovnom idejom da na fondu počnemo raditi već početkom 2015. godine. Novi e, fond e, je dakle, zaseban instrument, međutim učinak e, fonda će biti puno veći ako zemlje članice mogu dati svoj doprinos. Pojedine zemlje članice su iskazale interes da to i učini, sada će očekujemo konkretne prijedloge i Nadamo se da ćemo na zasjedanju um, Europskog vijeća sutra čuti konkretne prijedloge pojedinih zemalja članica kako mogu pridonijeti. Ne trebaju mi prazne riječi, ono što nama treba, nama treba novac. Dakle, već sam rekao da su, dakle, svoje mišljenje kada je riječ o financiranju okviru. Dakle, javne financija je u paktu za stabilnost i gospodarski rad. Ono što nam potrebno, potrebno su nam smjernice, potrebno nam nekonkretne smjernice da se mogli nastaviti s radom u sjećanju 2015. godine projekti dakle, e, e, koji će se odabrati odluke će se temeljiti na neovisnoj analizi stručnjaka e, na temelju ekonomske i socijalne održivosti svakog prijedloga projekta. Neće biti nikakvih teritorijalnih ili geografskih kvota za dodjelu sredstava. Međutim, cilj je da zapravo svi mogu predložiti e, održive, ekonomske socijalno održive projekte, cilj je stvoriti portfelj e, takvih projekata e, koji se potom mogu financirati. Ti napori bit će popraćeni konkretnim prijedlozima za poboljšanje ulagačkog okruženja i uklanjanje barijera na našem jedinstvenom tržištu. Zato su nam potrebne strukturne reforme. Sjećate se onog pozitivnog trokuta koji sam opisao kada sam predstavljao e, naš program konsolida, e, dakle, e, proračun, strukturne reforme i tako dalje. Dakle, ova u tom troku tova tri elementa nisu suprotstavljena jedna drugome, nego čine jednu cjelinu. Zajedno smo bili uspješni kada se u pokušaju da smanjimo proračunske deficite, međutim javno zaduženje u pojedinim zemljama članicama još uvijek je previsoko. Previsok stupanj zaduženosti onemogućava ili sprečava privatna ulaganja, sprečava ulaganja u Europi, Ja polazimo od toga da će Europsko vijeće sutra dati komisiji potpunu podršku eh, u provedbi svih elemenata investicijskog plana za Europu. To znači da eh, ćemo imati učinkovitije korištenje javnih fondova i brži napredak ka naših ciljeva. Iz toga se nadam da će i parlament dati svoju podršku gospodine predsjedniče. Druga točka našoj agendi odnosi se na Ukrajinu. Nova ukrajinska vlada <clears throat> izabrana je zbog svog, eh, svoje eh, agende reforme. Vidite trebamo pozdraviti odlučnost vlade da provede najavljene političke i ekonomske reforme. Europska unija i zemlje članice nadalje moraju podržavati rad nove, nove vlade jer ona se suočava s velikim izazovima kao pravo mora donijeti mir u kriznim područjima. Posljednjih tjedana vidjeli smo manje nasilja, međutim cilj je je Mirovni proces se mora nastaviti. Moramo nastaviti da činimo sve što je u našoj moći, da stabiliziramo situaciju u ističenoj Ukrajini i da potičemo e, sve strane da sudjeluju u mirovnom procesu. Ukrajina se nalazi u tijepokoj recesiji i to je zapravo rezultat dugogodišnjih makroekonomskih e, problema. U tom kontekstu Europska unija je e, dala veliku financijsku pomoć i e, kroz naša dva programa makroekonomske pomoći. Ukupno 760 milijuna je mm, po pomoći je pruženo samo u posljednja dva mjeseca 640 milijuna e, samo u ljeto. I dodatnih 200 milijuna uslijedit će u 2015. godine ako se ispune strane politički preduvjeti. Međutim, Međutim, Ukrajini će trebati veća pomoć. Procjena financijskog, eh, financijske rupe u Ukrajini je procjenjena od strane MMF-a. E, to je nekoliko, potrebno nekoliko milijardi eh, dolara dodatno za ono što, dodatno za onu pomoć koja je već pružena. relevantne Dakle, ono što u okviru našeg proračuna mi imamo samo mali manevarski prostor kada je riječ o pomoći za buduću godinu. I tu nam ne ostaje puno manevarskog prostora da djelujemo ako će biti potrebno narodne dvije godine. Kako bi samo, e, to tu, je Ukrajina, molila se dvije milijarde eura. E, ako Zem, ako Europska unija ne može dati, e, staviti raspolaganje da taj novac, zemlje članice morat će nam dati veću fleksibilnost. Kao drugo, važno je osigurati skrbu energijom. Ukrajina je zatražila jedan, jednu milijardu kubičnih metara, e, kubičnih metara plina e, i mi ćemo nastaviti e, pratiti e, primjenu e, dogovorenog programa i isporuke plina iz Rusije tijekom početka 2015. godine. To je ono osnovno što sam htio ovdje iznijeti u svom izlaganju i onda ćemo vidjeti što Dakle, vidjet ćemo na Europskom vijeću koji će biti doprinos, e, konkretan doprinos zemalja članica. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Juncker. U ime epp p-a, e, riječ ima gospodin Weber. Izvolite. Poštovani predsjedniče, predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo ovo predpožičeno vrijedne možemo i smijemo iznositi želje. Moja prva želja odnosi se na predstavljeće zasjedanje Europskog vijeća. Ostavimo za sobom cijelu onu raspravu o fleksibilnosti, o štednjama, bitke koje se već mjesecima godinama vode u vijeću. Žan Kod Juncker je ovdje iznio dobre prijedloge kako možemo ćemo ostaviti za sobom ove, ove rasprave. Investicijski pak, e, gospodine Weber, ispričavam se, ali očito postoje problemi s prijevodom. Možete li pričekati trenutak? Dobro, čujete li prijevod na talijanski? Evo ja uzmem riječ i talijanska ne funkcionira. Gospodine Weber imate riječ. Dakle, kao prvo, E, kao što sam rekao, investicijski paket. Ovdje je predložena nova mjera e, da se ne dođe do dodatnog zaduživanja, nego da se potiče privatni sektor. Ono što mi, možemo podržati ovaj prijedlog e, i sada imamo ovu temu na dnevnom redu Europskog vijeća i stoga molim za podršku. Nama treba ovaj investicijski poticaj za Europu. Isto toga moja zavičajca daju svoje doprinose i bilo bi drago kada bi narednih dana velik broj država se obvezao da će dati svoje doprinose. Mislim da bi bilo dobro kada bi i Njemačka tu dala svoj doprinos kako bi podržala ovaj investicijski pak. To bi bio vrlo važan korak e, kao ostvarivanju dinamike a što se tiče ovih prijedloga e, projekata, dobro je da će EIB donositi odluku od toga, jer mnogi prijedlozi e, koji su ovdje zaprimljeni šest dana riječ su možda više, manje su projekte, puno više popise želja. Poštovane dame, gospodo, eh, eh, ovaj poziv na raspravu, poziv na fleksibilnost, ovaj poziv da se zapravo da više vremena Francuskoj Italiji do eh, ožujka 2015. godine, da se provedu reforme, dakle, dakle, bitno je da se provedu te, pa, te reforme. I ovdje je također data ponuda, ispružena je ruka pomoći. Mislim da to treba prihvatiti. Mm, Francuska, druga zemlja po je eh, ovdje naš predmet naše prige ako vidimo da tu postoji određene iznimke, onda e, zapravo vidite i sami da takve male akcije neće promijeniti strukturne reforme u Francuskoj. Potrebne su puno veće promjene kako bi e, ta velika gospodarska e, zapravo se mogla napraviti korak naprijed. I moramo ovdje reći, bez jake Francuske Europa nema budućnost. Poštovane dame i gospodo, dopustite da u ovom kontekstu se na još jednu temu. S obzirom da se vodila ovdje rasprava e, e, i o Grčkoj. Kada pogledamo kako, što e, se ovdje očekuje od Grčke koja je puno toga napravila, od koje se puno toga zahtijevalo i onda tu zapravo Mm, isto trebamo tražiti i od Francuske i Italije. Jer ako pogledamo što se trenutno traže zahtjeva od Francuske i Italije, onda moramo postaviti pitanje jesmo li fair prema svim zemljama članicama Europske unije. To je pitanje koje se moramo postaviti kao europljani i stoga mislim da svi trebaju prihvatiti ovu ispruženu ruku pomoći komisije. Ako smijemo ovdje govoriti o željama i e, onda ako e, Njemačka da svoj financijski doprinos, ako Francuska Francuska provede reforme, onda bi to bio pravi korak e, za budućnost Europe. Strukturne reforme su vrlo važne, važne za budućnost Europu. Ovo, ovo tjedna je rasprava o radnom programu komisije. Tu mogu samo reći da mi podržavamo taj e, program, da se koncentriramo na važne teme našeg vremena. I stoga Franci Meman ima našu potpunu podršku i moram reći kada je riječ o porezivanju teme koja je vrlo sporna, kada je riječ o socijaldemokratima, mislim da je tu komisija dala vrlo dobre prijedloge, a s obzirom da a mi imamo veliko povjerenje u gospodinu e, gospodina koji je zadužen za tu temu. Mislim da će dati tu dobre prijedloge i nadam se da, dakle, da <clears throat> kad, bilo bi lijepo kad bi socijaldemokrati imali podjednako povjerenje u gospodina Moskovića kao što mi imamo. Dopustite da ovdje izdvojim dvije točke. TTIP. Drago mi je da je vijeće pristalo da nakon rasprava sa Amerikancima u Australiji sada zapravo ubrzaju, e, ubrzaju e, svoje rade. Svijet neće čekati da se mi interno dogovorimo. Potreban je angažman. Moramo e, zadržati one standarde koji nas začine europljanje, ali u svjetskoj trgovini moramo također napredovati iz toga. Uistinu drago što se vijeće tu obvezalo da će na e, brži rad. Ako pogledamo aktualnu političku situaciju i razvoj situacije u Rusiji i Ukrajini, e, gospodin Juncker je već dao nekoliko riječi o Ukrajini, dopustite da ja kažem nekoliko riječi o Rusiji. E, centralna banka je odlučila povećati referentnu kamatnu stopu. To će u Rusiji također u, pokošati samu klimu za ulaganja.

Mogli bismo sada reći sankcije, sankcije pokazuju učinak, međutim zbog toga se ne smijemo radovati, moramo se nadati da će to e, pokazati Putinu da je put kojim ide Rusija je pogrešan put, pogrešan put za Rusiju, da to jasno daje do znanja da mi i dalje želimo partnerstvo sa Rusijom, e, pružiti pomoć i nadamo se da će se Ruska Rusija vratiti na put poštivanja međunarodnog prava i time same sankcije više neće biti potrebne. Hvala. Evo, ja imam cijeli niz plavih kartica, ali evo ići ćemo redom. Džoberese i imate pitanje za gospodina Webera, ako se slaže. Gospodine Weber. E, podržavam ovo što ste rekli, e, no kada je riječ o ovim reformama, što vi činite kod onih zemalja koje najbolje poznajete, primjerice kada je riječ o zapošljavanju žena, o e, radu nedeljom, borbe protiv siromaštva. Koji prijedlog imate za Marija Dragija što se tiče sameg Dakle, koji prijedlog imate za njega? Hvala. Kolegin Pjares. E, kolegica Perec, e, Dakle, usuđujem se reći da ima nekako uvid u, e, dakle, u određene vlade, ako pogledamo situaciju u Portugalu, Irskoj, Grčkoj, sve te mjere su bile veliko opterećenje za građane. Ako danas pogledamo stope rasta u Europi, onda, ćemo, onda vidimo da one zemlje koje su smogli snage za reforme zapravo predstavljaju moto motor za gospodarski u Europi i stoga ovo pitanje zapravo nema, smisla. Oni koji se bore protiv siromaštva su oni koji imaju snage ulagati u investicije strukturne reforme. I to je ono u čemu ćemo se i dalje polagati naše nade. Hvala. Za sota stranku, sada e, klub, riječ dajem e, gospodinu Pideli. Hvala vam predsjedniče. Danas 17. prosinca obilježavamo jednu obljetnicu. Naime, prije četiri godine, 2014. jedan tunižanin, Mohamed Posisi, se zapalio. Od tog događaja je započelo arapsko proljeće. On je imao 26 godina i tog je dana izgubio radno mjesto. Gubitkom posla ne gubimo samo izvor prihoda, već gubimo i dostojanstvo, razlog za život, zato što je rad nešto što daje smisao našim životima. Svakog sata u Europi stotinu ljudi gubi radno mjesto. To zvuči poput radnog izvješća. Čitava generacija se žrtvuje, ne možemo se praviti da se ništa ne događa. I nisu ovo jeftine priče. Ili ćemo snažno reagirati ili će nas preplaviti očaj i ljutnja onih koji više nemaju ništa za izgubiti jer su već izgubili dostojanstvo. I upravo u ovoj Europi koja pati, a ovo, ovime se obraćam i gospodinu Delavedovi, se Europsko vijeće treba obratiti. Vaš govor ide u dobrom pravcu. Ovim planom ulaganja idemo u dobrom pravcu. Cijenimo značenje ovog plana, cijenimo izmjenu tendencija jer je važno imati Europski ulagački fond. Manfred, ovo je pravi prioritet. Nemojmo se baviti brojevima, računima, mislimo na ljude koji pate. i kako one više ne bi patile potrebna su ulaganja, rast, održivost i radna mjesta. Sada trebamo dati nastavak tom planu i to vrlo brzo moramo pojasniti koji su naši ciljevi. Novi fond se treba koncentrirati na rizična ulaganja i na sektore koje je spomenuo predsjednik Juncker moramo se obratiti i onima koji misle da smo prestidljivi u borbi protiv klimatskih promjena. Morat ćemo pokazati odlučnost u financiranju projekata koji će pratiti energetsku tranziciju u Europi. Potreban je jači plan sa više resursa i zato je tu potrebna podrška zemalja članica. Moramo pogurati zemlje članice da ulažu u ovaj fond. I dobro je rekao kolega Weber kada se obratio vlastitoj zemlji. Međutim, trebali bismo neutralizirati doprinose zemalja članica, inače niti jedna od njih neće htjeti u tome sudjelovati. I moramo ponovno otvoriti raspravu o sufinanciranjima od strane zemalja članica koje će dobivati sredstva iz ovog fonda. S tim u vezi je važna i komunikacija koja se tiče fleksibilnosti na kojoj se radi, a to će biti prilika da se poradi na poticajima od strane zemalja članica koje podupiru ovaj investicijski plan. Kako bi se sve ovo stvarilo komisije potrebna naša potpora, potpora Europskog parlamenta. Mi nećemo dozvoliti da se Europska komisija oslabi kako bi to možda netko htio izvan ove vijećnice, a možda i netko u njoj. Ali vi nas ne smijete napustiti. Parlament treba biti u cijelosti uključen u razradu i odobre, odobravanje novog investicijskog fonda i treba reći svoje kada je riječ o upravljanju ovim fondom. Vijeće se treba obratiti Europi koja pati, to sam rekao na početku. Međutim, vidim i neke loše znakove. Neprihvatljivo je da se u programu rada tek nekoliko riječi uputi neplaćanju poreza. Koncentriramo se na stvaranje radnih mjesta dok stotine milijuna eura bježe iz riznica država. neprijatelji Europe nisu izvan naših granica, one su unutar naših granica. To su tvrtke koje ne plaćaju poreze. To su one osobe koje ne plaćaju porez, koje izbjegavaju plaćati porez i vijeće se treba pozabaviti ovim pitanjima. Komisija je u svoj radni plan uključilo mjere koje smo zatražili i zahvaljujemo na tome potpredsjedniku Timmermansu, kolegi Siju, predsjedniku Jungeru. Primijetio sam da kolega Weber da je veliki zagovornik Moskovisija i drago mi je što je to tako. Mi smo to oduvijek bili, a i podržavali smo svakog povjerenika kojem, koji se zalagao za dobro Europe. Uskoro ću završiti, gospodine predsjedniče. Predsjednik Juncker je rekao, ovo je dobar početak, novi početak, Nadam se da je to tako, a da bi on bio zbiljan nov početak, bit će potrebno strastveno raditi, strastveno i odlučno. Hvala vam. <clears throat> Gospodine Pitela, evo imamo pitanje kolegice Julije Mulj. Izvolite. Presidente, allora vorrei rivolgere gospodine predsjedniče. Želim se obratiti kolegi Piteli. Rekli ste da tražimo više novca, da kako javnog novca, ne vaših prijatelja u talijanskim političkim kastama. Otkud vam hrabrost da tražite više novca od Italijana ili Europljana koji se ubijaju od posla kako bi vas uzdržavali? U Italiji imamo skandal u kojem je vaša stranka sudjelovala, pa ljevica i desnica, u kojem ste krali novac imigranata, krali ste novac iz projekta Mojsije u Veneciji, krali ste novac od Expoa u Milanu i ovdje tražite javni novac. To je sramota. kolega, la Draga kolegice, vaš komentar ne zaslužuje moje, moju, moju reakciju. Želim vam samo reći da kada radite ovakve generalizacije da štetite, štetite građanima. Tko je, tko je krao taj treba platiti bez milosti ni za koga. A lopove imamo svugdje i moramo se svi boriti protiv njih. Mi smo jedna stranka i politička obitelj koja se zalaže za borbu protiv korupcije, za, za borbu protiv mafije kriminala radimo za dobru politiku i kada tražimo doprinos zemalja članica, to činimo kako bi se investiralo u rast i zapošljavanje. Hvala. Gospodin Kamal ima riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. U ECR-u pozdravljamo činjenicu da na samitu tražimo prava pitanja i odgovore. Kao prvo, kako dovesti ulaganja u države Europske unije? Kao drugo, kako ćemo osigurati da ćemo dati podršku onima u Ukrajini koji vjeruju u samo određenje vlasti države? A o tome će govoriti moj kolega iz Poljske kasnije ali investicijski fond je važan ne samo zbog sadržaja, zato što pomaže u započinjanju rasprave o 315 milijuna eura, ali o tome kako ćemo iskoristiti bilijune privatnog novca koji će se koristiti u Europi za stvaranje radnih mjesta. To su pitanja na koja trebamo odgovoriti. Kako će Europski investicijski fond koristiti eh, i odabrati projekte? Kako će fond eh, eh, osigurati investicije i kako ćemo imati situaciju u kojoj ćemo privatizirati profit, a nacionalizirati gubitke. Ali to je rasprava koja se sada ne govori, ne vodi u Europi kako imati više djelovanja, kako stvoriti jedinstveno tržište kapitala i robe. Nismo uspjeli dovršiti naš posao u tom pogledu a jedinstveno tržište kapitala je nešto s čime nismo uopće započeli. Ali nemojmo govoriti sada o uniji kapitala jer mi sada zagovaramo regulatornu uniju. Mi trebamo transparentno i dobro funkcionirajuće tržište kapitala kako ne, se ne bismo previše slanjali na banke. Znali smo koje su barijere e, za privatne investicije u Europskoj uniji. To ne samo za infrastrukturne projekte, nego i za male i srednje firme koje žele pretvoriti svoje ideje u dobra i usluge. E, imamo i kapital i crowdfunding koji se koriste u Europi. Evo nekoliko primjera. Ja se često e, nalazim na sajtu Kiva gdje e, iz e, siromašnih država za poduzetnici mogu kontaktirati druge ljude i e, mogu posuditi 25 dolara pomoću crowdfundinga drugim osobama koje to treba. Ali ako ja dam 25 dolara nekome, to je u redu, ali ne mogu dati 25 dolara poduzetniku u vlasti toj državi. To je problem. Mislim da ne trebamo samo intervenirati, nego trebamo podržati crowdpatch ili slične prakse na internetu, zato što novac postoji, ali trebamo samo volju kako bismo oslobodili taj novac unutar Europske unije između ljudi koji žele taj novac posuditi e, Privatne investicije i konkurencija moraju biti e, primarna tema, ali ne smiju biti odvojene teme, moraju biti uključene u širi program. Vijeće je pokazalo da želimo se suočiti i sa energetskim izazovima i želimo i bilateralne trgovinske sporazume. ECR er je otvorio radne skupine koje će imati nove ideje. Ako se ne budemo slagali s vama, mi ćemo vam e, reći koji su naši prijedlozi. Europski vođe koji dolaze u Briseli, koji traže e, konkurenciju koja će otvoriti privatne investicije, onda se vraćaju kući i ne uzimaju, ne donose teške odluke koje su potrebne. Mnoge strukturalne reforme nisu popularne i mi znamo da će se njima opirati e, prikriveni interesi. U mojoj državi mi usvajamo rezolucije za novu godinu, a ja osobno odlučit ću da ću promijeniti neke stvari, ali ja pozivam i druge da u novoj godini donesu odluku da će promijeniti nešto. Odluku da će smanjiti barijere kod ulaganja i da će smanjiti birokraciju tako da mogu pomoći poduzetnicima u stvaranju novih radnih mjesta. Nadajmo se da će 2015. godina biti godina kad će se Europska unija vratiti na posao. Sretna nova godina. Gospodina Kamal, e, imamo pitanje za vas. Prihvaćate? Izvolite, gospodine Koban. <laughs> Gospodin Kamal, slažete li se sa mnom u sljedećem? Najjače države u Europi su one koje su izvan Europske unije i koje imaju poduzetnički kapitalizam. To je možda novi pojam za ovu vječnicu. Zašto Europska unija ne bi pokušala poslovati bolje umjesto da cilja na državne investicije? vlada ne funkcionira onako kako i tvrtke. Ne bi li bilo bolje, gospodine Kamal, da izađemo iz Europske unije? Mr. Coburn. Mr. Coburn. Gospodin Coburn, kao prvo moram reći da sam se pitao kad ćete napokon izgovoriti to pitanje. Kao drugo, uopće me niste iznenadili. Je li itko bio iznenađen ovim pitanjem? Prvo pitanje ste stvarno postavili. Zašto države izvan Europske unije privlače više investicija od onih koje su unutar Europske unije. E, dobro ste slušali ono što sam govorio prije, to je u redu. U prethodnom govoru sam upravo to rekao. Dakle, pouka za eurozonu je da shvatimo zašto te druge države privlače toliko investicija. Zahvaljujem na ovom pitanju koje će biti pozitivno za iduće godine. Hvala, gospodin izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Htio sam se sredotočiti i obratiti ne samo komisiji, obratiti ne samo komisiji nego i vijeću, jer mi sada trebamo ambiciozni program, ali i odgovor vijeća do petka. Gospodine Delavedova, ja sam pročitao projekt, odnosno nacrt e, zaključaka. Znate što je Coca-Cola Light? Ovo je vijeće Light. E, na sutrašnjem vijeću ili preko sutra izgleda dobro, to nije Coca-Cola Zero, ali nešto gotovo slično kao blizu nule. U Europskom vijeću ljudi nisu shvatili da se nalazimo usred krize. Ovdje piše mi pozivamo, mi podržavamo i tako dalje. Stalno se poziva na nešto, na nekakvo sudjelovanje. Želim biti vrlo precizan. Vi trebate donijeti ključne odluke u vezi sa čitavim nizom točaka koje će omogućiti komisiji da nastavi s ambicioznim programom. Imam nekoliko stvari koje moram reći. 28 država članica morate uključiti u do odluku ulaska u e, skemu garancije za fond. To nije odluka koju ćete trebati odlučiti iduće godine, nego morate sada odlučiti e, o jamstvu treba odlučivati sada. Ne trebamo mijenjati pakt o stabilnosti, možemo primjenjivati sadašnja pravila. Kao drugo, možda na nacionalnoj razini možemo reći dobro e, države neće uključiti oporezivanje u taj fond. Tako da obični građani u Europi mogu investirati u budućnost. Kao treće morate odlučiti o e, kondicionalnosti. O tome treba odlučiti na Europskom vijeću sutra morate reći prva ulaganja otići će u one države koje provode pozitivne strukturalne reforme. To će biti pozitivan potjecaj da nastave s tim reformama. Kao drugo, paket o telekomunikacijama. Vi govorite o tome kako ćemo izići iz krize, ali morate najprije odlučiti o tom paketu jer to je nešto što je na stolu vijeća već odavno. Što vi činite? Vi činite korak natrag. E, dakle, niste se riješili naknada za roaming, niste govorili o neutralnosti mreže, niste govorili o e, usklađivanju politika. Radi se o dosjeu koji je već više od godinu dana na vašem stolu. Trebamo stvoriti digitalno tržište u Europi. A treba još odlučiti o drugom paketu za digitalno tržište. Trebamo što prije imati jednog e, regulatora na tržištu. E, ne možemo koristiti Spotify, Netflix zato što nemamo e, jedan režim autorskih prava. I trebamo imati energetsku uniju, trebamo to i vi morate odlučiti komisija ima potporu vijeća u zakonodavnom poslu i gospodin Kamal je govorio o nečemu, o, govorio je o prednostima jedinstvene unije. To je pravo otkriće, govorio je tržištu kapitala. Jasno je, mi nemamo jedinstveno tržište e, kredita u Europskoj uniji. Ako vi imate imovinu u jednoj državi, ne možete iskoristiti da bi se dobili kredit u drugoj državi. I to nije u redu. To su odluke koje vi trebate i mi trebamo donijeti. A ne samo isprazne zaključke koje, koji proizlaze iz vijeća svaki put e, nedostaju ulaganja i to taj fenomen postoji od 2008. godine od početka krize Očekujemo od talijanskog predsjedništva i od 28 država članica da sada prvi put donesu čvrstu odluku da pomognu komisiji i da pomognu svima nama da u EU iziđemo iz krize. Gospodine predsjedniče, ja znam da vi uvijek spominjete jasne poruke vijeća i znam da ćete o tome govoriti sutra kad budete imali vaše izlaganje. Hvala. Gospodine Verhofstadt, imamo pitanje za vas. Izvolite. Herr Verhofstadt, Sie sind ja Gospodin Verhofstadt, vi ste predsjedavate strankom liberala, kluba liberalnih ovdje u parlamentu. Zašto onda uvijek pozivate državu, investicijske programe o kojima treba odlučivati država, radna mjesta o kojima treba odlučivati država? Ovdje imamo program za 315 milijuna eura. Zašto one zapravo države trebaju jamčiti za novac i za ulaganja za, za novac koji privatni ne žele ulagati. moj prijedlog i prijedlog komisija nije da to bude javni novac nego privatni novac. To je prijedlog komisije, ali jedino što Europska investicija banka čini i što Europski proračun čini i države članice čini jest da se da jamstvo da će barem jedno od tih ulaganja ići u pravom smjeru. To je to što trebamo. Svi institucionalni lagači slažu se oko jedne stvari, da treba postojati suradnja između jamstva država, Europske investicije banke s jedne strane i privatnog novca s druge strane. Samo tako ćemo izići iz krize. Ne stoji sve na javnom novcu. Ja sam za privatni novce jer sam liberal. Hvala. A sada riječima gospođa Cimer. Hvala, gospodine predsjedniče. E, da, Pustite da se ja također obratim prvo vijeću. Pitanje koje se meni postavlja jeste što je sada nakon sastanka ministara financija i što se tu zapravo promijenilo, e, koji je napredak postignut, što se tu može vidjeti, možemo li, vidimo li tu spremnost e, vlada e, država članica da podrž, da stvore solidnu bazu za plan ulaganja pitanja, da postave prioritete. Ja ne vidim tu nikakav e, napredak. I to je zapravo onaj problem s kojim se ovdje suočavamo. Kada je gospodin Juncker ovdje kandidirao kao predsjednik, predstavlja nam je program koji je trebao ponajprije poslužiti tome da imamo održiv socijalni, e, ekonomski i ekološki e, napredak i razvoj u zemljama države Europske unije. Gospođa Štojć čini mi nije razumjela e, prijedlog e, ovaj, e, ovaj tekst. Tu se potpuno slažem s vama, no mislim da je apsurdno da unatoč tome što nije razumjela je itekako pogodila u samu bit stvari. Naime, i ja također nisam za to da se ovdje imamo javni sektor koji zapravo ulaže, sve to treba biti privatno i Mm, to je zapravo onaj prostor u kojem se ovdje krećemo. Ja i nadalje smatram da je to velik problem e, da potrebne investicije, održive investicije ne e, dolaze upravo iz ovog javnog sektora. I e, tu se, to je ono gdje se ja ne slažem s ovim programom. Pitanje je upućeno svima vama. Imate li uistinu toliko povjerenja u šefove vlada i država da su oni u stanju e, da e, ne predstave svoje stare projekte i ponovno tvrde e, da, da su to oni projekti budućnosti ako uzmemo eh, dakle uzmemo eh, ministra poljoprivrede Savezne Republike Njemačko on je rekao da je to za njega samo vudu. Dakle, puno toga moramo napraviti ako želimo ulaganja čiji cilj će biti ekonomski, socijalni održivi rast. I, ne znam što moram ja sam uvjerila da je to istino tako, vremenu također znamo da usko vezano za to imamo jedan cilj drugih E, popis. Ono zapravo što bi ovdje htjela znate jeste e, kakav utjecaj će imati povlačenje direktive o rodinnom dopustu upravo na ulaganja. Kakav će utjecaj na investicijske programe imati primjerice pitanje e, ekoloških standarda, minimiranje ekoloških standarda, nešto oko što smo ovdje demokratski zajedno dogovorili. To mislim također i na ovaj Clean Air and Waste program. E, kako će on utjecati na investicijski plan? Je li svima vam ovdje jasno da će upravo to eh, eh, kakav će eh, utjecaj imati upravo takve, ta, takvo djelovanje. Ali upravo u, nacionalnom okviru je za nacional, na nacionalnoj razini imamo smanjivanje ekoloških standarda. Nitko ne može ovdje dati odgovor na pitanje zašto za takve projekte, za projekte kakvi su sada prikupljeni, nemamo već odavno privatna ulaganja. Jer ako tu želim nešto promijeniti, onda moram promijeniti uvjete na nacionalnoj razini. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođa Cemer. E, Gospodin Štojh ima pitanje za vas. Izvolite. E, da, čini se da gospođa Štojh e, očito ima potrebu da nam pokaže što sve zna, ali dobro. Gospođo Štojh, hoćete li postaviti pitanje ili ne? E, da, nisam, nisam čula da ste rekli da postavljam pitanje. E, dakle, um, e, bojim se da vi zapravo ne razumijete kako taj program funkcionira. Te potrebno su nam javna sredstva kao jamstvo za privatne ulagače, kako bi oni uopće ulagali. Ali očito privatni ulagači ne žele dati novac. Ne znam, jesu li ljeni ili ne žele dati svoj novac. No, kako objašnjavate za E, činjenicu da moramo staviti na raspolaganje 21 milijun e, eura e, jamstava kako bismo dobili ulaganje iz privatnog sektora. Gdje je tu logika u svemu tome? Gospođo što jako mi žali, pitanje morate postaviti gospodinu Junkeru, a ne mene. Gospođa Harms ima riječ. Da, evo da se vratimo nekoliko koraka unatrag i dopustite da se osvrne na ono što je Verhofstadt e, rekao. Ja sam primijetila da e, e, je zapravo vijeće ovdje ulazi u novo legislativno zakonodavno razdoblje sa gospodinom Tuskom i da imam nekako dojam da sve ono što sam mislila da smo naučili iz gospodarske krize sada jednostavno nestalo. Ne vidim ništa što ukazuje na to da je vijeće spremno počiniti ono što nam je potrebno kako bismo stabilizirali euro, kako bismo izašli iz gospodarske krize. Dakle, se poduzimo sve one mjere koje bi pomogle da se gospodarska politika Europske unije, politika politike Europske unije integriraju, jer bez zajedničke gospodarske politike nećemo biti u stanju da dugoročno stabiliziramo euro. Ne znam što ćete vi od toga napraviti, znam da u vijeću prevladava mišljenje da se ta ideje e, za više nekako niko se ne usudi više zastupati te ideje prema građanima. Međutim, kako se nosite sa nepovjerenjem građana? Uzmite samo kao primjer Eh, Lux Leaks, posljedice tog slučaja. Čuli smo od vijeća da se zapravo napokon nešto učini kako velika poduzeća ponovno počnu plaćati poreze tamo gdje ostvaruju najveću dobit. To bi bila mjera kojom biste mogli odmah povratiti povjerenje građana i građanke u Europsku uniju. Poštovane dame i gospodo, ako pogledamo ovu kratku rezultatu rezoluciju vijeća i pogledam onaj popis ulaganja e, koja koja je uistinu vrlo duga. Nekako dobivam dojam da u obje institucije i u vijeću i u komisiji e, se misli da se slobodnom trgovinom, smanjenjem socijalnih standarda, ekološkim dumpingom i ulaganjem u dobro odležane velike projekte možemo stvoriti radne mjesta u Europskoj uniji. Ja nisam uvjerena u to. Mislim da je gospodin Juncker i gospodin Timmerman su itekako ovdje e, pred velikim izazovom da unesu red u ovaj dugački postupak E, dugački popis e, predpožičenih želja i da se na kraju odobre samo oni projekti koji su uistinu prikladni za i koji će pomoći e, da se ostvari gospodarski oporavak. Iz toga da nemamo ne, da se ne dogodi da nešto poput e, atomske industrije koja je nakon 40 godina nije održiva na, ponovno dobije ulaganja. Ne dopustite da se investicijski plan sada pod, potroši na projekte iz prošlosti. Ovo je dobra ideja, stoga dopustite da ta ideja povoluči dobre rezultate. A kada govorimo o Rusiji, da uvijek neću uvijek govoriti samo o Ukrajini, nego ono čemu govorite jeste jedna duboka kriza između Europske unije i Rusije. Što koji pouku možemo izvući iz vijesti koje smo čuli prethodnih dana? Nismo mi samo o ti koji ovise o uvozima energije, energenata iz Europske unije. Rusija je tako koja je također potrebna umrežavanje e, u međunarodnu zajednicu. Sve što je Europska unija poduzela bila je ispravno vijeće, ne smije biti podijeljeno, ma kako god e, pokušaj uslijedi iznijeli od strane Moskve. Hvala. <clears throat> Gospođo Harms, imamo pitanje gospodina Hedrića. izvolite. Herr Etheridge, das ist der Herr, Dobar dan i sretan Božić. Primijetio sam da ste rekli da e, ne želite subvencije. Slažete li se sa mnom da uz E, sve te izvore stvaranja energije ima toliko neefikasnosti da onda trebamo subvencije. Na primjer, e, parkovi za stvaranje e, vjetroenergije. Slažete li se sa mnom da bismo se trebali pridržavati onih rješenja koji funkcioniraju? Hvala. Da, ako o velikoj je jedinom kraljevini, kad bi se Ujedinoj kraljevini vjerovalo u konkurentnost e, e, tog sektora, onda se ne bi trebali podnositi prilaze projekata za ovakve subvencije. Osim toga, mislim da bi se to trebalo e, uvesti zajamčena fiksna cijena za električnu energiju. E, i gdje smo imali zajemčene cijene koje će, neće biti podložne inflaciji, koje će biti zajedno 35 energije i koje bi bile usklađene sa cijenama energije iz obnovljivih izvora, primjerice e, u Njemačkoj. Hvala. Riječ dajem gospodinu e, Natalu. Thank you, Mr. President. Zahvaljujem, predsjedniče. Pogledajmo dnevni red ovog tjedna za vijeće. Tu imamo mnoge teme, rast, radna mjesta. Kao da se uvijek govori o istim stvarima, ništa se ne događa. Španjolska ima preko 50% nezaposlenosti mladih, francuska ekonomija propada, a Grčka razmišlja o odlasku iz eura kako bi se ponovno pokrenula ekonomija. To je sve vezano uz dobre ili loše strane koje neće ništa riješiti. Dnevni red ima glavnu točku ulaganja gospodina Junkera, a on je e, pravim čudom uspio pretvoriti 21 milijuna eura u 315 milijuna eura. Trebamo se prisjetiti one priče u New Yorku, jer ono što mi danas vidimo u Strasburu je isto kao i to što sam upravo spomenuo. Gospodine Juncker, ja znam da volite piti, volite pušiti. Nadam se da ćete biti bolji čovjek u budućnosti. E, nadam se da ćete e, u tome uspjeti, zato što vaš plan nije baš realističan. E, danas znamo koliko koštaju sve stvari koje se okružuju i danas Europski fond za uzgoj je ono o čemu trebamo govoriti. E, to je odnos 15 prema 1, to je stvarno prava maštarija. Kao alternativu imamo još nešto i mislim da biste trebali e, se pozabaviti time, a to je super mašta. Gospodin Juncker, vaš investicijski plan je ekonomski san koji se temelji na e, supermaštarijama. E, vi ste govorili o opreznim e, procjenama, ali osprostite mi ako kažem da vam mi ne vjerujemo, zato što su to isti eurokrati koji su nam prije deset godina rekli da će euro donijeti rast i radna mjesta. Gospodine Junkeru, Europa propada što se tiče globalne konkurencije, a globalna Europska unija nije odgovor. Nažalost, za europljane vaš plan za ulaganja je najveći problem koji trenutno postoji. E, svima vama želim stvarno ugodan i čestit Božić. Hvala. Hvala. E, gospodine Nata, pitanje kolegice Jakovcen. E, hoćete li odgovoriti na to pitanje? Izvolite. Arvoisa pojemješ. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, reći da prijedlozi komisije i program ulaganja je isto što smo imali u prošlosti je jedno, ali u vašem govori vi ste već rekli nešto smo već čuli. E, imali ste loš humor. E, govorili ste o europskim investicijama i o konjima, ali je li tu sad nešto novo u e, vašem klubu? Što se promijenilo? Što predlažete? Vi se ne zalažete za alternative koje će dovesti rast Europi. Hvala, ali kad ponekad se kladimo na konje, nekad nešto i dobijemo. Ovdje nitko ništa nije dobio. Alternativa je slobodna demokratska Europa koja se temelji na nacionalnim državama koje donose vlastne odluke. A ne bi se trebala temeljiti na organizaciji koja je nedemokratska i koja tako donosi odluke e, kao što donosi Europska komisija i to e, u tišini bez ikakvih referenduma. Mi želimo demokraciju, slobodu, i zato smo mi glas europskog naroda. Hvala. Das Wort hat jetzt der Riječ e, ima gospodine De Graf. De heer Juncker komt met een plan om de groei van... Gospodin Juncker predstavio je plan za rast u Europskoj uniji. Taj plan znači da će Nizozemska trebati platiti 8 milijardi e, poreznih obveznika za strukturalni fond e, sagradit će se zračne luke koje nitko neće autorizirati, pa i barijere za zaštitu od buke, energetski projekti koji neće imati nikakvog smisla. Gospodin Juncker e, će imati možda i tajne dogovore kao što je imao kad je bio premijer Luksemburga. 21 milijardi, e, to je početni iznos Europske unije, trebao bi narasti na više od 300 milijardi zahvaljujući privatnom sektoru. Gospodine Juncker, vi ste spomenuli i neke povlastice, neke prednosti za e, tvrtke. Vi još vjerujete u fatamorganu velikog, e, velike unije, ali razlike između država članica su prevelike, a cijena takvog jednog carstva e, plaćena je kroz patnju građana koji osjećaju povećanje nezaposlenosti i smanjenje prihoda. Takav plan trebalo bi e, ponovno uzeti u obzir. Trebamo se vratiti na nacionalnu suverenost. Svaka država članica mora biti odgovorna za vlastito dobrostanje i za vlastitu valutu i samo na taj način moći ćemo riješiti problem migracije koja nas košta milijarde i džihadiste koji su prijetnja našoj sigurnosti. Vi, se vi trebate dati ostavku, gospodine Juncker. Riječ ima gospođa Groset. Zahvaljujem predsjedniče. Ja se također obraćam vijeću jer e, ovaj samet je e, krucijalan za oporavak europskog gospodarstva. Nadam se da to države članice znaju, jer europski građani više ne žele patiti i žele vjerovati u budućnost. Današnja izjava vijeća činila mi se nešto suzdržana, nešto slaba. Jasno je da nam je vijeće dalo povoda za razočaranje, zato što nemamo više ambiciju koja će nam omogućiti e, korake naprijed u duhu solidarnosti kojeg trebamo u Europskoj uniji. Sad je došao trenutak da krenemo na djelovanje. E, države članice moraju dati političku podršku planu za ulaganja, za strateška ulaganja komisije gospodina Junkera. Instrumente imamo, ali sada ih trebamo primijeniti i to brzo. Dakle, dosta sada sa snovima, nećemo imati e, održivi rast bez kvalitetnog ulaganja, a ovo ulaganje temelji se na stimulaciji privatnog kapitala. Samo na taj način možemo riješiti ekonomsku situaciju. Vijeće i komisija treba će biti strogi od poštivanja pakta o stabilnosti i rastu. E, to ćemo moći postići samo ako države članice budu u stanju provesti potrebne strukturalne reforme. Ako to ne budu učinili, morat će preuzeti odgovornost pred građanima. Došlo je vrijeme E, kada više ne možemo samo biti hrabri. U Europskoj uniji imamo dobar program i kvalitetan je pristup komisije koji je manje birokratiziran. E, ali ona mora omogućiti da polučimo uspjehe, to ćemo uspjeti samo ako e, budemo povratili povjerenje građana. U sklopu te tipa nadam se da će Europa stvarno biti jaka jer ne smije biti marginalizirana iz e, sve jačih e, tokova kojima svjedočimo u Aziji i u drugim dijelima svijeta. U Ukrajini situacija teška, moramo dati podršku Ukrajini, ali je važno da politika e, štapa nas ne vodi u ovoj, e, ovom odnosu sa tom državom. E, ne smijemo se više temeljiti samo na polovičnim rješenjima, moramo imati ambiciozna rješenja i zahvaljujući gospodinu Junckeru vidjet ćemo koja će biti odgovornost država članica. Guerrero Salom. Zastupnik Guerrero Salom. Hvala vam predstavnici vijeća, predsjedniče komisije. Govornik je prekinut. Uh, uh, Vi ste uh, premašili dodijeljeno vrijeme za riječ. Gospodine Guerrero, imate riječ. Govorio sam s obzirom da je ovdje izvjestitelj za humanitarnu pomoć parlamenta. Želim skrenuti vašu pažnju na nešto što bi moglo pasti u drugi plan na idućem sastanku vijeća, to je pitanje ebole. Ne smije pasti u drugi plan nešto zbog čega tisuće ljudi gube život, iako su oni daleko od naših granica. Moramo podržati odgovor na ovu kriznu situaciju zato što ju nismo uspjeli pobijediti već smo samo spriječili njezino danje širenje. Međutim, zbog nje umiru tisuće ljudi. Moramo podržati evropski okvir koji smo odobrili prošlog tjedna i zajedno sa gospodinom Stiljanidisom Moramo tamo dopremiti medicinske djelatnike i sredstva kako bismo uspjeli spasiti ljudske e, živote, kako bismo pripomogli vlastitom dostojanstvu naspram problema koji se događa i daleko od naših granica, ali koji pogađa ljudska bića. Hvala vam, zastupnik Duda. Hvala vam. Prije svega želim izraziti nezadovoljstvo zato što Ukrajina nije dobila dovoljnu pomoć od strane EU. Naime, predsjednik Porošenko nije pozvan na evropski sastanak na vrhu. Koliko na kraju sastanka budete tražili i od Rusije i od Ukrajine da se povinuju sporazumu iz Minska, to će značiti da ste izjednačili žrtvu i agresora. Drugo pitanje, investicijski plan od 300 milijardi eura. S tim u vezi želim reći sljedeće. Rekli smo da je važno da sve zemlje imaju iste uvjete, ali prisjetimo se zemalja koje su pristupile Europskoj uniji nakon 2004. njima su često, njima je često potrebna veća pomoć u odnosu na druge zemlje članice. Prije svega mislim na strukturni razvoj, infrastrukturu i nadam se da će se ovaj novac adekvatno preraspodijeliti. Hvala vam. Zastupnik Telička, hvala vam. Žao mi je što je gospodin iz Ukipa nakon e, performansa napustio vječnicu. Zato što i neke britanske tvrtke gledaju s nadom u ovaj investicijski plan. Govorimo o tri stupa ovih mjera koje su sve jednako relevantne. U to je uključena i bolja regulativa ka razvoju unutarnjeg tržišta. Međutim, imam jednu primjedbu. Siguran sam da se ovaj investicijski plan može još bolje urediti, sigurno uz pomoć nekih e, klubova iz ovog doma. Međutim, općenito je ovo dobar plan i to je ono što naši građani i tvrtke trebaju. To se ne može usporediti s onom što nam je predstavljao prošli saziv komisije. očekujem i pomake na polju bolje regulacije. sada se želim obratiti vijeću. Vaš uvodni govor je vrlo razočaravajuć. On je općenit i ne obraća se pravim problemima. Što se događa u Europi? Time se trebate baviti. Kolega je spomenuo paket vezano s telekomunikacije. To je nešto što građani i tvrtke čekaju već mjesecima, odnosno godinama. Kakav je napredak kada je riječ o neutralnosti mreže, roamingu? To je vrlo važno pitanje. Drugo pitanje kojim se niste pozabavili, ali ja ga želim dotaknuti, to je četvrti paket željeznica. Gdje smo stigli s tim? Nismo ni počeli, a već se govori da će se on podijeliti u dva dijela tvrtke žele investirati, ali jedino koliko mi postignemo napredak po tom pitanju. Hvala vam. Thank you. A uh, uh, Hvala vam. Imate plavi karton od zastupnika Eterića. Prihvaćate li pitanje? Uh, thank you Hvala vam. Što ste se osvrnuli na izvrstan polov govor otprije? Bez sumnje, bi britanske tvrtke investirale u ovaj plan. Ali slažete li se sa mnom zbog čega je ovo loša investicija? A e, to bi se privatne tvrtke mogle uključiti i bez uljevanja novca poreznih obveznika, zar ne? Nisam sigurna na koje se loše investicije pozivate, ali odgovor je vrlo jasan. Uvjeren sam u potrebu privatnog investiranja, ali cijenim da je ovaj plan o kojem raspravljamo da se bavi ohrabrivanjem investicija. Ja cijenim britanske tvrtke, njihove investicije, ali e, njihovo stajalište se razlikuje od onoga vaših kolega. Hvala vam. Riječ ima e, zastupnica Forenca. Grazie, presidente. Hvala vam, predsjedavajući. U ovoj raspravi e, bismo htjeli čuti nešto drugačiji program rada. Htjeli bismo da su životi građana Europe u centru vaše pažnje. Tada bi vaš dnevni red imao samo jednu točku, a to je kako redistribuirati dohodak i radna mjesta, kako spriječiti daljnje raslojavanje uzrokovano mjerama štednje. Rado bismo bili vidjeli da se uzme u obzir izvješće koje se tiče mjera štednje koje ne, ne, ne daju željeni rast zadnjih 20 godina vidjeli smo veliku, veliko raslojavanje, vidjeli smo pad e, bruto nacionalnog proizvoda od 8, više od 8%, to je pogodilo najviše, najslabije slojeve, to je veliki društveni problem, ali i makroekonomski problem. Kako bismo ponovo pokrenuli rast, potrebno je samo jedno, a to je riješiti se ovih velikih razlika, promijeniti gospodarske politike, investirati u obrazovanje, u socijalne sustave, utvrditi minimalne plaće. Vi govorite o stabilnosti, ali donosite nestabilnost, nesigurnost građanima i građankama, govorite o povjerenju, kada, u trenutku kada je predsjednik komisije upleten u jednu, o jedan od najvećih skandala vezan uz poreze. Govorite o investicijskom planu koji je nalik trošenju novcu u monopoliju. Treba, nudite nam prazne kutije, trebali bismo vjerovati u ovih 315 milijardi za koje a za koje znamo da su na raspolaganju samo 20 milijardi. I još nekoliko riječi o talijanskom predsjedavanju ovim semestrom. Mateo Renci često, često je spominjao da e, će se tijekom talijanskog predsjedništva uvesti e, mjere za rast mi smo zapravo svoj najveći doprinos dali radnicima koji su e, se okupili na našim trgovima prosjedujući. Hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala vam. Postoje oni dijelovi e, društva kojima je neophodan rast. Želim se dotaknuti dva. To je investiranje u istraživanje. To bi trebao biti stup e, napretka i blagostanja u Europi. Dakle, istraživanje općenito na sveučilištima, u istraživačkim centrima koji su nažalost pretrpjeli velike rezove sredstava. Međutim, trebalo bi investirati i u industrijsko istraživanje i u istraživanje alternativnih oblika energije. Potrebno je investirati u politiku, u obrazovanje, u stručno usavršavanje. Jer to je budućnost, a to je budućnost kojom se trebamo pozabaviti već danas, zato što sam uvjeren da nam to može pomoći da izađemo iz krize. Ovi sektori koje sam naveo su izuzetno važni, ali užasno mi je žao što je španjolska vlada predstavila tek pola stranice neodređenih zahtjeva komisiji koje se mogu široko tumačiti i apsolutno su nedovoljne. Dakle, insistiram na pitanjima kao što su mladi i istraživanje. Hvala vam, zastupnica moj. Hvala vam. Isteklo je šest mjeseci talijanskog predsjedništva. Tih šest mjeseci smo čekali, stvorili smo velika očekivanja i kod naših građana vezano uz rast. Zasigurno kancelarka Merkel ima svoje odgovornosti kao što ih ima i Europska komisija. Međutim, talijanska odgovornost, talijanske vlade su zasigurno najteže i najveće. Talijanska vlada je zaboravila neke prioritete. Za postizanje rasta na tržištu rada treba stvoriti nove prilike, a njih nemamo ukoliko ne riješimo neke goruće probleme kada je riječ o obrtništvu, o proizvodnji. Moramo smanjiti Moramo omogućiti stvaranje novih radnih mjesta, pomoći novim zaposlenima, ali to će biti nemoguće ukoliko se budu zatvarali obrti, a to čine zbog preveliko poreznog pritiska i zbog složene i besmislene birokracije koja guši Italiju i Europu. Talijanska vlast nije, iskoristila priliku da se založe za mogućnost odabira potrošača. Nije, nije iskoristilo priliku da se, da se pozabavi falsificiranjem e, naših proizvoda, što se trebalo učiniti na tržištu razvijenom poput našeg. Nismo zaključili ništa kada je riječ o zaštiti i razvoju tvrtki, a nismo učinili ništa i kako bi se pozabavili pitanjem spašavanja imigranata. Međutim, zaradili ste na imigracije, to smo vidjeli na primjeru skandala u Rimu, ali to neće pomoći ni Italiji, ni Europi. Međutim, ono što se ponavlja i u svim regionalnim administracijama je nešto čemu je čemu je trebalo pripomoći naše, naše upravljanje. Međutim, ništa se nije poduzelo niti na tom planu. To su pitanja kojim se, kojima se talijansko predsjedništvo trebalo pozabaviti da se pripremilo za ovaj semestar. Međutim, ne, ona je prikazivalo na, televiziji svog e, premijera i svoje predstavnike koji su upleteni u mafijaške skandale. Ne možemo stvarati radna mjesta ukoliko posla jednostavno nema i ukoliko se ono ne stvara. Vi jednostavno morate otići. Vi ste krali godinama i sramota ste. Uh, Imate pitanje od zastupnice Breso. Prihvaćate li ga? Izvolite. Hvala vam. Htjela sam ovu zastupnicu pitati misli li da se nalazi u talijanskom parlamentu i zna li ona da je u Europskom parlamentu. Govorimo o programu komisije, o tome nam ništa ona nije rekla. Ja mislim da je talijansko predsjedništvo bilo izuzetno uspješno, zato što smo u ovoj situaciji svi zajedno i tu moramo tu se upravo sada zadajemo temelje jednom planu o kojem ću se nadam reći svoje mišljenje. Međutim, kolegica nam ništa nije rekla o ovoj temi, a to je upravo ono o čemu razgovaramo. Ja Izvolite. Dakle, Italija je korumpirana, sad izlaze na vidjelo skandali, u Rimu je mafija godinama se kralo na sve strane i ukoliko se to ne riješi, ne zatraži pomoć od Europe i stoga nećemo u izaći. Italija propada, nazaduje, a ukoliko ona ne bude napredovala, to neće uspjeti niti Europa. Korvin Hvala vam, zastup Korvin Mikke. Čini se da kolege ne razumiju jednu osnovnu stvar. Da bi se bolje protiv nezaposlenosti treba novac. Da bi imali novac nameću se porezi. Upravo zbog poreza se zatvaraju brojna mjesta. Evo, to je vrlo jednostavno za razumjeti. Koliko tvrtke i izbjegavaju platiti, platiti porez, onda one jeftino proizvode, mogu više prodavati, ukoliko više prodaju mogu stvarati e, radna mjesta to zahvaljujući gospodinu Junkeru koji je e, bio na čelu Luksemburgane, gospodinu Junkeru na čelu Europske komisije. Ja mislim da u Europsku uniju valja uništiti. Gardini. Hvala vam. Kolegice Gardini, dvije minute. Grazie, Presidente. E, ci troviamo oggi... Hvala vam, Danas po meni raspravljamo o ključnoj temi. Imamo jedinstvenu priliku raspravljati o temi idućeg sastanka vijeća. O tome smo raspravljali i u klubu EPP-a. Želim vas podsjetiti na dokumente kongresa koji smo održali u Dublinu prošlog proljeća. A danas, evo, konačno dajemo, to provodimo u stvarnosti, ostvarujemo ono što smo rekli da ćemo poduzeti. Sada se obraćam predsjedniku Junkeru, u njega smo uložili svoju povjerenje. Htjeli bismo da da priliku ovom investicijskom planu, da on postane i način da se pozabavimo neravnotežama, nesimetrijama koje postoje unutar Europe, unutar eurozone. Ukoliko se njima ne pozabavimo, one mogu poništiti i oslabjeti učinkovitost koju bi trebao imati ovaj investicijski plan. Jer nam je Europska središnja banka u rujnu govorila da je 100 milijardi uloženo izvan naše granice jer naše zemlje nisu dovoljno atraktivne za investicije. Mislim da je to ključna točka kojom se moramo pozabaviti. A tu je problem viškova koje nalazimo u dvije zemlje eurozone. To je nešto čime se moramo otvoreno pozabaviti, a to od nas traže i naši američki prijatelji i to već neko vrijeme. I, e, gospodine predsjedniče, je li ta nevoljkost da se pozabavimo ovim viškovima nešto što stvara nepovjerenje u Amerikanaca da ne, ne ubrzaju pregovore oko TTIP-a, jer kao što znate, Amerikanci još nisu dali onaj potrebni uvjet kako bi TTIP postao prioritet za SAD koji je sada koncentriran na transpacifičko partnerstvo, odnosno transatlansko partnerstvo. I htio bih, htjela bih da mi date odgovore na ta pitanja i evo, želim puno sreće u radu u vijeću kako bi dalo odgovore na ova pitanja koje željno očekuju naši građani. Hvala vam. Kolegica Gebhardt. Hvala gospodine predsjedniče. Kao i mnoge druge, tako i ja želim ovdje iznijeti apel upućen vijeću. Vrlo važno. Važno je da sudjelujete kada je riječ o usmjeravanju politike na budućnost. To je iznimno važno. No pritome ne smijemo zaboraviti i jednu stvar. U središte ne smijemo staviti samo općenito rast, nego također i visoko kvalificirana radna mjesta, održivost. To je ono što mora biti u centru. To je znači da se moramo koncentrirati. Trenutačno imam dojam da u vladama se zapravo nekako odlučuje da se svakoj državi da nešto malo. Ne, ne smijemo to raditi. Moramo se koncentrirati na važna ulaganja, na ono što je važno za budućnost, da se otvore radna mjesta i to visoko, e, visoko kvalificirana radna mjesta. Primjerice u okviru digitalne agende, u okviru održivosti u energetskom e, sektoru. Da se koncentriramo na infrastrukturu kako bi se moglo otvoriti radna mjesta od kojih će nešto imati i naši građani. Hvala. A sada Demis Makar, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, dopustite da se osvrnem na situaciju u Ukrajini. Drago nam je da je vijeće reklo mm, da će dalje raditi na e, sporazumu o pridruživanju. Važno je da imamo apel koji je upućen svim zemljama članicama, a to je da dođe do ratificiranja tog sporazuma. Imamo zemlju koja je iskusila rat, koja se bori za svoju suverenost, koja se nalazi u teškoj situaciji. Ukrajini je potrebna naša pomoć. No, primijetili smo da primjećujemo da naše sankcije prema Rusiji itekako imaju učinka. Ne smijemo se pomiriti sa situacijom na Krimu. Naravno, pitanje ljudskih prava ljudi na Krimu je pitanje koje je povučeno i u ovim krugovima. Postavljeno je pitanje vezano i za izdavanje ruskih putovnica stanovnicima Krima. Možemo li priznati, prihvatiti takve putovnice? putovnice, jer to bi onda bilo zapravo implicitno priznavanje i aneksije. Hvala, gospodin Lambsdorff poštovani predsjednici, liberali žele uspjeh Europske unije, žele da komisija bude uspješna. Tri su elementa vrlo važna. Dobar radni program, gospodine Juncker, vaš program je uistinu dobar. Ima smogli se snage da uklonite sve ono što je nepotrebno i da, ovdje u program stavite ambiciozne projekte. Drugi element uz ovaj ambiciozan projekt su e, strukturne reforme u zemljama članicama. To nam se, tu smo vrlo zabrinuti e, jer u Italiji i u Belgiji e, vidimo da e, i kod najblažih reformi dolaze do velike posljedice. Tu moramo biti vrlo ambiciozni ako želimo da E, Europa ima uspjeha. Treći element je investicijski plan. Vaš investicijski plan mnogi kritiziraju. Mislim da je to pogrešno i pogrešno je već i sada reći da to ne može funkcionirati, da nije moguće da se kroz državna jamstva potiče privatno ulaganje. To je prerano. No jedno je vrlo važno. Rekli ste će Europska investicijska banka odlučivati o projektima mi e, u to imamo veliko povjerenje, međutim nemojte E, ući u, odnosno nemojte dopustiti da vam zemlje članice je nametno određene projekte, da se, da se novac ulaže i troši na projekte koji nemaju smisla, koji su bezuspješni. Naš novac moramo ulagati u dobre projekte. Hvala gospodine Lambsdorff. A sada gospodine Papadipolis. Hvala. Neoliberalna dogma e, e, i težište na štednju kako bi se došlo do ulaganja, to je ono što se ovdje zapravo pokušava već šest godina i u okviru vijeća i u okviru komisije. Ulaganja su e, se manjene za 15%. To znači da u politici moramo napraviti zaokret, trebaju nam sredstva kako bismo potaknuli gospodarski rast i tu su nam potrebna sredstva iz zemalja članica iz europskog proračuna. Gospodine Junker Juncker paket koji ste vi nama predložili je zapravo prazan. Samo Isus eh, Krist i je uspio um, učiniti čudo kada je riječ o ribi i e, eh, vino. Međutim, ako ga uzmemo ovaj vaš program, onda je to čudo nije moguće. E, gospodine Delavedova, vi ste pokušali ovog praznog paketa kroz e, odgađanja i slično spriječiti to brzo i praznanjivanje. E, Međutim, koji su to kriteriji koji će omogućiti održiva ulaganja? O tome niste rekli ništa. Ja se nadam da će summit, ja se bojim da će summit biti samo popis božićnih želja. A sada gospođa Rivesi, jedna minuta. Hvala. Mm, gospodo predsjedavajuća, e, dopustite da se osvrnem na epidemiju ebole i na to kako e, i na pomoć koju pruža Europska unija. Stručnjaci kažu da je to usko povezano sa nedostatanom zdravstvenom opskrbom, sa drugim problemima u regijama. Europska unija je uložila velika, dala veliku financijsku pomoć i to je to dobar, e, dobar korak. Međutim, problem je što e, će sud na, na sametu Um, sutra i na um, zapravo i što su ministri na sastanku prije nekoliko tjedana dali drugačiju odluku. Problem je u tome što imamo trgovinske preference sa ovim bivšim kolonijalnim zemljama. Riječ je zapravo o ukidanju e, o na ukidanju e, carinskih e, povestica. Međutim, ovdje je riječ o tome da se zadržavite carinu u za 90% robe koje se izvode. Potrebno je ovdje učiniti puno kada je riječ o infrastrukturu, kada je riječ o proračunu, ali to je zapravo ovdje povezano i sa carinama. Kako to napraviti? Gospodin Londgren, dvije minute gospođo predsjedavateljice. Gospodin Juncker je rekao da mu treba više novca. To me nimalo ne iznenađuje. Preuzeti obvezu za novac poreznih obveznika, nešto što ovdje ne postoji, što ovdje ne vidimo. Ako e, pogledamo sve ovo, onda ćete vidjeti da e, zapravo e, da je ovo gotovo preslika onoga što imamo u zakonodavnom životu. 43% je odlučilo ne izaći na europske izbore, a 130 tisuća eura je je ono što je ovdje dano kao pomoć, tranzicijska pomoć, e, pri se ništa nije tražilo da se to učini, to je to bezovjetno. E, ono, tu imamo i smanjene porezne stope koji, e, porezne stope, stope koje su puno nuže nego u Belgiji. Dakle, Hmm, to nema nikakvog smisla. Porezni obveznici Europskoj uniji što oni je zapravo dobiju ako izgube posao, možda će tražiti novo radno mjesto godinama. I tu zapravo ono što imamo jeste da zapravo europski građani plaćaju e, cijenu Gospodin Juncker je rekao da želi zapravo da građani po, imaju ponovno povjerenja u Europsku uniju. No ako vidimo na koji način se on odnosi e, prema novcu poreznih e, obveznika, onda je to zapravo nemoguća misija. Jer no, imamo ljude koji se bore za svoju egzistenciju, pa kako će onda one imati povjerenja u ovo što se ovdje događa dvije minute. Hvala predsjedniče. Europsko vijeće ovog tjedna obuhvaća mnoge novine, novi predsjednik, novo izvršno tijelo. Mi znamo što će se dogoditi, međutim, mnogo riječi, ali bez ikakvih e, ambicioznih odluka. Ništa se neće promijeniti za nezaposlene, za firme, za mlade koji nemaju budućnost, za starije osobe. Oni su već umorni od e, obećanja. Ja sam umorna od toga da ovdje čujem samo lijepe riječi. Već smo došli do kraja 2014. godine zaključavamo semestar europskog predsjedanja e, Italije. E, predsjednik e, Renci, premijer Renci je dao obećanje ovdje za vrijeme govora, a vi ste to čuli. Recite mi samo jednu pozitivnu stvar zbog koje bi se trebalo zapamtiti gospodin Renci. Je li on uspio promijeniti Europu? U svibnju prije europskih izbora Renci je rekao želim humanu Europu, ne Europu koja će spašavati banke, ali želi spasiti obitelji. Nakon toga je dao blagoslov gospodinu Juncker kao predsjedniku komisije. Zahvaljujem Mateo Renci, smiješan si. Hvala. Hvala. Gospodin Gozdan dvije minute. Hvala. Gospodine Juncker, Sljedeće zasjedanje vijeća od velike je važnosti i prenijet vam ono što su moji glasače rekli. Oni vjeruju vas imaju nadu, nadu da će se odođe realizirati penalno planovi kada je riječ o poreznom financiranju. Mora se nadalje boriti protiv e, utaje izbjegavanja na poreza. Mi vjerujem da treba također raditi na ostvarenju stvarne energetske unije kako bi Europska unija imala održivo tržište tržište sa e, kako bismo imali i tržište koje će ponuditi opskrbu energijom uz odgovarajuću cijenu. Treba napraviti nešto kako bismo se borili protiv terorizma, riješili probleme koji nastaju povratkom stranih boraca u europske zemlje. Moramo poduzeti, moramo se suočiti s ovim izazovom, moramo reagirati, pogotovo ako se u bi više od 100 djece, stotinu djece djece koji su stradali u školi. Svako dijete koje strada, kada dijete strada u školi, onda to moramo zgledati što bi bilo zapravo kada bi se isto to dogodilo Europi. E, e, dakle, moramo se boriti protiv terorizma. Nadalje, nedostaje solidarnosti. Nedostaje solidarnosti da bi se e, nešto poduzelo kako bismo vidjeli naše granice kao zajedničke granice, kako govorimo o vanjskim odnosima zapravo ovdje kada govorimo o granicama, onda moramo govoriti o našim zajedničkim granicama i na posjetu treba govoriti ovdje i u Ukrajini, ali također i u Rusiji. Treba također u obzir i posljedice koje će to imati za gospodarstvo i radna mjesta u Europi. Što će se dogoditi ako se budu e, sljedeće zime e, dođe do sloma ruskog gospodarstva? Trebate nam, e, to je ono što e, treba biti na, u središtu naše pozornosti. stoga želim e, svima sretan Božić. Gonzales Pons, imamo pitanje, prihvaćate pitanje, izvolite. Teri Kabros. Hvala. Ovo što ste rekli o energetskoj industriji u Europi, no kako ćete objasniti električna energija u, u Španjolskoj je najskuplja u Europi. Europska energetska industrija e, se zapravo uvijek štiti tri milijarde eura. E, to je novac koji vi dobivate. Znate, vi znate da ovdje za se zapravo pa, plaću roko 33 dana, ne u roku nekoliko mjeseci. Europska energija treba kao prvo priješiti, zapravo postaviti pitanjem energije u e, Španjolskoj, a ne u Europi. E, da, da, ovo je bilo prvi put da je gospodin postavio pitanje na španjolskom. E, da, i riječ je o tome da se sagledaju i troškovi energije, cijene energije u Španjolskoj. Međutim, energetski sektor mora biti konkurentan. To je ono što će pridonijeti napretku i Španjolske Europske unije. Iberijski poluotok mora biti dobro povezan sa Europskom unijom. Ako govorimo o dostavi plina iz zapravo e, da se to osigura opskrba energije energijom i kada e, se ukine dostava opskrba energije iz Rusije. Još jedno pitanje, gospodin Sani, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. E, mm, gospodin Zadužne, vi ste rekli E sada, Pitanje je, bojite li se i vi svom znakom protiv prevelikog poreznog opterećenja? Jer to je ono što otvara vrata e, sivoj ekonomiji. Barem je tu u Mađarskoj taj veliki problem. Hvala. Gospođa Perez, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dopustite se obratim talijanskom eh, predsjedništvu. Želimo samo upozoriti na važnost digitalnog gospodarstva. Polazimo od toga da je to velikih, da će to biti jedna od velikih težišta, težišta investicijskog plana za Europu. No to će bi polučiti uspjeh samo ako u uspjehu investicijskog plana uživaju eh, europljani. Investicijski plan i digitalna Europa Dakle, to je ono što mora ići ruku pod ruku, mora biti poprečeno i proračunskim mjerama, fiskalnim mjerama to je ono što o čemu se treba govoriti i na Europskom vijeću. Moramo poslučiti napredak kada je riječ o zaštiti podataka. U protivnom će znanje i novac e, napustiti Europu, a to je ono što ne želimo financirati. I na posljedku dopustite se obratim predsjedniku komisije. Na ovom zasjedanju Europskog vijeća ćete zajedno raditi na izradi roadmapa i zapravo kada pozvažeš što je ovdje rečeno, onda zapravo se pomalo, pomalo imamo određene dovojbe. E, mislim da nećemo polučiti nikakav napredak za eurozonu ako ovdje upućemo jedni drugima e, uvrede. Mm, jer pitanje kako ćemo dati kako ćemo izraziti našu solidarnost. Svi smo mi međusobno povezani. Ono što nam nedostaje je ta kolektivna sposobnost da da ovdje mm, sagledamo sve one probleme e, za koje u ovom trenutku nemamo odgovarajuće rješenje. Hvala. E, rije, dakle, neću, evo ga, zatraženo je pitanje, međutim neću dopustiti, a sada sljedeći govornik je gospodin Luke. Gospođo predsjedateljice, čuli smo e, govor gospodina Verhofštata, ali i gospodin Verhofštat je primijetio da se eurozona nalazi u dubokoj teškoj krizi, a to, to zapravo znači da e, ovdje to puno znači kada to čujemo od predsjednika liberala. Međutim, e, se kritiku da se vijeće ovdje ne daje e, rješenje je pogrešna kritika. Vi ispravno kritizirate da vijeće nije dalo analizu zašto je došlo do ove krize, da nije dao odgovor zašto Af, Afrika E, Azija i zemlje izvan europske e, zone zabilježe rast, ali eurozona ne bilježe rast. Stoga postavljam vas, dame i gospodo, predstavnici vijeća, zašto nemamo, e, nemamo, ne bilježimo gospodarski rast u eurozoni? Zašto imamo komisiju, vijeće sve ostalo, ali nemamo gospodarski rast? Razmislite o tome. Gospodina Luke, imamo je pitanje. Prihvaćate li pitanje? Gospodine Lambsdorff, imate 30 sekundi. Gospođo predsjedateljice, zapravo imam dva pitanja. Jedno pitanje se odnosi na to je li propustio e, da se strukturne reforme e, nisu provele u važnim zemljama eurozone, odnosno nisu provedene u dovoljnoj mjeri kako bi stimulirale gospodarske rast. U svojoj intervenciji sam e, naveo primjer Francuske i Italije. Francuska ona koja je ovdje predstava velike problema. Drugo pitanje je kada ste zapravo zadnji put toliko E, bili toliko blizu gospodine Verhofstu da ste, da ste mogli vidjeti e, koji boje, koje su boje njegove naočale i kroz koju boju koju gleda svijet. E, da, zapravo što se tiče strukturnih reformi, slažem se s vama da strukturne reforme nisu bio provedene, a razlog tome, to što ste vi, vaši prijatelji, e, niste uklonili klauzulu e, koja bi trebalo ukloniti. Naime, da kada bi svaka zemlja morala sama plaćati e, za svoje, svoje dugove, tada bi spremnost za provedbu strukturnih reformi, to bi, bi bile i provedene, a ne bismo bili i ne bismo bili u situaciju kako sada imamo. Hvala, molim da se pridržavate svog vremena kako bi se mogli postaviti, čuti ovdje i pitanja, jer ako se ne pridržavate svog vremena neću moći dopustiti pitanja. Gospodin Oli Ren, jedna minuta. Hvala gospođa predsjedateljice Europe i je potreban gospodarski rast, potrebno su radna mjesta, zato su nam potrebno ulaganja, pone prije privatno ulaganja. U tome smislu je investicijski plan gospodina Junkera, plan koji trebamo pozdraviti. Moramo se prisjetiti toga da se Europska unija mora reformirati, potrebno je provesti reforme kako bi se privukla ulaganja, kako bi se ostvarila dobra atmosfera na unutarnjem tržištu i tome pone mislim na ono zajedničko unutarnje tržište digitalno tržište i tržište usluga. E, također i područja kao što su bio, e, ekološka poljoprivreda, zaštita podataka, sve što to je ono što moramo također podržati. Međutim, istovremeno zemlje članice moraju provoditi strukturne reforme. To je vrlo važno, ponajprije u velikim zemljama članicama kao što su Francuska i Italija. Pakt o stabilnosti ovdje nije nešto što e, trebamo preispitivati. I u Njemačkoj treba iskoristiti manove manevarski prostor za podizanje stope ulaganja. E, Europska investicijska banka trebala bi pokušati se da bolje raspodijeli e, investicije ravnopravno unutar Europe. E, evo imamo pitanje. Gospođo predsjedateljice, gospodine Ren, trenutač, dakle ovo je bio govor koji je na opasnosti i mm, ako po, upozorenja da bi nakon izbora zapravo Krčka mogla izaći iz eurozone da to predstavlja veliku opasnost za eurozemlje. Kako, kako, zapravo što vi tu činite? Zašto e, stvarate taj, e, širite taj strah? 30 sekundi za odgovor. Hvala vam na ovom pitanju. Grčka eh, je prošla kroz teška vremena, tada ponovno bilježimo rast. Ne bi se ti ovdje sve miješati u unutarnju politiku eh, Grčke, no ono kako ja to razumijem jeste da Sirius gospodine gospodine Ciprus eh, su za članstvo sudjelovanje Grčke u e, eurozoni i to je ono što je ovdje vrlo važno. Ja sam također e, razumio da e, grčki dug treba restrukturirati, da možda bi trebalo zapravo produžiti rokove i učiniti kako bi se to postiglo. Hvala gospodin Bitokofa, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine Juncker, poštovane predsjednice. U raspravi o tome hoće li za plan gospodina Junkera biti pravi korak prema održivom gospodarskom rastu mi kao da tražimo da sve zemlje članice Europske unije daju svoj doprinos ovom investicijskom planu i stoga molim predstavnike vijeća da ovaj zahtjev koji je ne već nekoliko puta pa, pa ovdje e, izrečen da ga uzmu uzbiljno. Kao drugo, mislim da ima vrlo da imamo odlučujući još šest kriterija. Kao prvo, ne smijemo imati nikakve kvote, bilo za sektore ili za geografska područja. Potrebna nam je dodatna vrijednost za Europu. Treba nam doprinos za gospodarski rast. Projekte se treba da odabirati stručnjaci e i B na temelju stručnih kvalifikacija i e, potrebno, potrebno projekte koji potiču privatna ulaganja i u zemljama članicama e, mala i srednja poduzeća ne smiju biti na kraju našeg popisa. A sada gospodin Zeljanopoulos, jedna minuta. Hvala. Summit eh, će eh, zapravo se eh, ne, mi ćemo ponovno nešto što, ćemo, što smo već vidjeli u prošlosti. imamo veliko pitanje migracije izbjeglica, bit će riječi također energiji o transportu. Naravno, može, se dogoditi nova gospodarska kriza koja neće se neće moći zaustaviti, no to zapravo ovisi o mnogo čimbenika. Međutim, to zapravo dovodi do toga da se krše ljudska prava uvijek iznova imamo nove e, mjere štednje e, i imamo sve veće dugove koje ne možemo otplatiti. 300 milijardi eura gospodin, e, gospodin Juncker daje poduzećima i svi međutim predstavnici poduzeća nisu ujedno predstavnici i građana i moramo ukinuti to barbarstvo. Gospodin e, Kjurk, dvije minute. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani kolege i kolegice. Kako bismo se zajedno složili, moramo reći da moramo živjeti europsku e, ekonomiju. To je važan cilj. Ali imam nekoliko komentara koje bih htio iznijeti. E, bez obzira na resurse Europske investicijske banke, mi nemamo druga sredstva. Osim e, sredstva za pozivanje Europe, e, još nismo postigli te uvjete. Ono što smo učinili jest da prebacujemo novac iz jednog džepa u drugi. Multiplikacijski efekt koji je predložila komisija mislim da je preoptimističan zato što ako pogledamo procjene mislim da one nisu realistične nažalost. I kao treće moram reći da e, trenutno je izražena zabrinutost zbog odabira projekata samo projekti prikladne kvalitete moći će postići rezultate dugoročno. Moramo osigurati da projekte koje podupiremo budu takvi da nam osiguraju dugoročne projekte. Naprimjer, energetski projekti e, ulaze u tu kategoriju. Mislim da moramo poduzimati daleke korake naprijed kako bismo osigurali energetsku sigurnost Europi. Ali do sada smo pazili na energetsku dimenziju, sada moramo paziti na situaciju u kojoj možda nećemo imati dovoljno resursa. Središnje istočne države Europe trebaju pronaći zajedničku osnovu jer ako želimo imati energiju po pristupačnoj cijeni moramo osigurati da ćemo energetsko tržište u Europi funkcionirati. E, jeftinija energija omogućit će Europi da postane konkurentnija. Hvala. Hvala, gospodin Grg. Imate plavu kartu, gospodin Ištvano i je, prihvaćate li? Imate 30 sekundi, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuće što ste mi dala mogućnost da govorim. Kako bi gospodarstvo se ponovno pokrenulo, trebamo povjerenje. Pogledajmo radni program komisije. Kao Mađar moram reći da ne samo u mojoj državi, nego i u mnogim državama Političke e, stranke imaju drugačije mišljenje i u Mađarskoj premijer ima drugačije mišljenje vezano za Europsku uniju. Što vi možete reći vezano uz novi porez koji je uveden? Premijer je već ukazao na Europsku uniju i znamo da to sada nije slučaj. Mislite da je to prihvatljiva metoda? Hvala, zahvaljujem što ste mi dati mogućnost da to spomenem. Mislim da sad ne bismo trebali davati toliku važnost tome, ali Mađarska se trenutno nalazi na vrhu ljestvice u Europi i što se tiče pogotovo duga. Ekonomski pokazatelji u Mađarskoj pokazuju da kad smo preuzeli vladu, preuzeli smo gospodarstvo koje je bilo u lošoj situaciji, zato smo trebali poduzeti konkretne mjere. Gospođa Perez, jednu minutu. Zahvaljujem predsjedavajući. Predsjedavajuća. Prošli tjedan Rahoj je rekao da će to biti božić oporavka, a danas je gospodin Weber rekao da od država koje su provele strukturalne reforme E, mi možemo sad očekivati da budu lokomotiva u Europskoj uniji. Ja odgovaram bojici da oni ništa nisu shvatili u vezi s onime što se događa. Njihove su riječi pljuska za obitelji koje gube svoje domove jer više ne mogu otplaćivati kredite. E, to je pljuska za mlade koji trebaju otići daleko od Europe da bi pronašli radno mjesto. Vaše riječi su uvreda za obitelji i za građane koje imaju određene potrebe, trebaju pomoć, pomoć ne dobivaju. Vi želite razvodniti e, porez na financijske transakcije. Ne možemo tako utopiti oni koji rade za srednji stalež. Moramo pokušati otići do korijena problema. Nismo još ništa učinili u vezi s time.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 drži zpátky. A... Danas postoji tehnički problem vezan uz prijevod. Frakce uh, Kamala. Uh, excuse me, there is no translation at the moment in German, so maybe we can check that. Izgleda da postoji tehnički problem s prijevodom, s njemačkim jezikom. Možete li ponovno započeti, molim vas? Hvala. Pane predsedo, dovolte mi stručnje okomentovat Zahvaljujem. Dozvolite mi da kratko komentiram osnovne teme Europskog vijeća u prosincu. Jasno je da Europa treba više ulaganja, posebice e, za infrastrukturu, inovaciju i istraživanje. Ali trebamo se pitati zašto privatni ulagači ne žele ulagati. Gospodin Kamal je rekao nešto više o tome na prethodnoj plenarnoj sjednici. E, europski investicijski plan ima određene ciljeve, to znači dobro okruženje za firme. Ja se slažem s tim ciljem, ali ne slažem se što se tiče dvaju stupova. 16 e, e, milijardi iz Europske unije, 5 milijardi iz Europske investicijske banke i dobivamo na kraju 315 15 milijardi. Kako ćemo uzeti novac od programa, na primjer 3,3 milijardi eh, i 2,7 milijarde iz obzora 2020, a to je novac koji smo tek dogovorili. Mislim da tu postoje mnoga otvorena pitanja. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospodin Tonedovski. Hvala, poštovane dame i gospodo. Nekako imam dojam da mnogi ovdje nisu svjesni koliko je ozbiljna situacija u kojoj se nalazimo. Nezaposlenost na našem kontinentu, nezaposlenost koju nismo bilježili već godinama, siromaštvo. E, to je ono što bi nas zapravo trebalo brinuti. E, nestabilnost eura, e, te e, pad kupovne moći, e, politika Europske središnje banke, gubitak, e, odnosno sve ovo što se događa, mislim, to je on, to on, su problemi koji bi trebalo zapravo riješiti s ovim, s ovim investicijskim e, paketom. E, diljem Europe o ovom se govorilo kao o proizvodu alkemija. To zapravo ne znači ništa drugo nego da se sa trikovima pokušava riješiti situacija koja se ne može sanirati. Poštovane dame i gospoda, u e, vremenima nacionalnih valuta i nacionalnih suvereniteta Europe Europa je funkcionirala, a sada vi sami odlučite koji, koji put je bolji i kojim putem trebamo ići. Prihvaćate li pitanja gospodina Lightfreda? Gospodin Lightfred, imate 30 sekundi. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospodine Vilimski, uistinu me je zadovoljstvo. Sada ste rekli zapravo što vam se ne sviđa, što je sve loše. E, međutim, nikada niste uspjeli ovdje reći kako vi mislite da se rješenje, e, situacija treba riješiti. Vi samo govorite što ne valja i iznosite želju da trebamo postupati sami, sami protiv velike koncerne, protiv velikih svjetskih banaka i sl. No što će se ovdje dogoditi? Dogodit će se ono što ne želimo, a to je da su bogati još bogati, a oni koji se teško rade za svoj novac sve siromašni. To je ono što će se dogoditi ako se vaš glas e, e, daleko čuje. Hvala. Gospodine Leitfried, zapravo ovo što sam čuo od vas je čista polemika. kako možemo riješiti ovaj problem? To je ono što smo vidjeli, vidjeli gdje po proteklih je desetljeća. Nacionalna monetarna politika, nacionalna valuta to je put. E, situacija u kojoj zemlje na e, E, ravnopravno jedni s drugima e, surađuju. To je način kako možemo e, se suočiti ili usprotiviti velikim multinacionalnim kompanijama. Međutim, ako postupimo ovako kao što vi kažete, onda ćemo otvoriti vrata Europe multinacionalnim kompanijama i pogošati situaciju u Europi. Hvala. A sada gospodin Rangel, minuta i 30, izvolite. Uh, muito obrigado, Zahvaljujem, predsjedavajuća. Poštovani gospodine Juncker, poštovani kolege i kolegice, moram reći da stvarno želim podržati ovaj prijedlog ulaganja koje je komisija predstavila. Čini nam se da je to jako dobra mogućnost, ali želim e, svratiti vašu pozornost na jednu stvar. Gospodin Juncker je rekao da regionalna dimenzija ulazi u kohezijsku politiku, ali ja smatram da je tu ključno kod odabira investicija uzeti u obzir i socioekonomsku situaciju država koje su provele strukturalne reforme i koje sada trebaju polugu, trebaju potporu za veći rast i za stvaranje novih radnih mjesta kako bi se smanjili socijalni problemi. Htio bih e, također privući pažnju na e, vanjsku agendu Europske unije, posebice na Ukrajinu i na zabrinjavajuću situaciju u Rusiji. Htio bih i spomenuti i temu koja je isplivala na površinu ovog tjedna, to je Turska. E, naš istočna fronta ne obuhvaća samo e, islamske države, nego imamo i tursko pitanje, a to je pitanje i slobode i demokratskih prava u Turskoj. To je temeljno pitanje kako bismo imali balans na istoku. Želim to podsjetiti, a vijeće će morati zauzeti stajalište u vezi s time. Da, ponestaje nam e, vremena, stoga svima koji su ovdje pa, se javili za riječ, e, dobit će riječ, ali nemamo vremena za pitanja, jer mi ipak želimo dati priliku svima da kažu. Sada gospodin Ludvigson, jedna minuta. Zahvaljujem. Imam nekoliko pitanja za komisiju i što se tiče posebice plana za ulaganja. Ne bih htio da rezultat bude lošiji u odnosu na procjene. To je dobar signal, to je kvalitetna inicijativa. Europa treba više ulaganja. I sada je stvarno došlo vrijeme da damo krajnju prednost ovome, ali investicije su pale za 15% 2007. godine. Sada mi moramo ponovno pokrenuti ulaganja, inače nećemo uspjeti poboljšati produktivnost i biti konkurentni i imati bolji rast. Plan za ulaganja nije univerzalni lijek ali je svakako jedan od faktora u sklopu od šire intervencije za ulaganja. To može biti jedan dio rješenja, ali nije jedino rješenje. Gospodin Piotrovski, jedna minuta. Dziękuję bardzo. Głównym tematem... Zahvaljujem. Glavna tema Um, Europskog vijeća trebala bi biti analiza i potpora ekonomskom rastu unutar Europske unije i uh, označivanja novog smjera politike. Prema novim uh, podacima, statističkim podacima, vidimo da je BDP po glavi stanovnika zanimljiv i sada vidimo da je zbog toga došlo do uh, problema u ekonomskom razvoju. Na primjeru na istoku Poljske imamo veliku nezaposlenost. U e, Lublinu BDP po glavi stanovnika je samo 44% u odnosu na europski prosjek i mi možemo to riješiti ako budemo kombinirali politiku ekonomskog rasta sa pomoći Ukrajini. E, možemo, na primjer, poboljšati projekt vezan uz prometnu infrastrukturu i možemo dodati koridor prema Lublinu i do granice sa Ukrajinom. Tamo tako ćemo oživjeti gospodarstvo, e, stvoriti nova radna mjesta i ojačati partnerstvo s tom državom. Gospođa Le Pen, jednu minutu. Zahvaljujem. Kad smo djeca vjerujemo u Djeda Mraza, a odrasli vjeruju u plan gospodina Junkera. 21 milijarda je ovdje u pitanju, ali to je jako malo e, u odnosu na 13 milijardi e, koliko je proračun unije. To je po vašem sudu naša posljednja šansa. Trebali bismo imali ne znam koliko investicija iz privatnog sektora. Mislim da će biti stvarno teško da će se ti javni projekti financirati kroz privatna sredstva. To je komunikacijski plan, to smo vidjeli već u brojkama vezanim za Grčku. E, to se tiče pogotovo onih s druge strane vječnice koji nas žele učiti morala. Grčka, minus 21% javnih dužnosnika, smanjenje e, kreveta u bolnicama, e, smanjenje minimalnih plaća od 500, e, za 500 eura. To je e, još gore za mlade. Gotovo 50% nezaposlenih e, su mladi. Visoko je javno zaduženje. Odlično, imali ste krasne rezultate. To je vaša gospodarska politika. Il y a une carte bleue de Madame Harms, vous l'acceptez? Imate plavu karticu gospođe Harms, hoćete li prihvatiti? Glauben Sie, dass Mislite li da ulaganja, da je e, smisleno i pametno ulagati nakon svega onoga što smo čuli juče, da ima smisla dati na suradnju 40 milijuna eura, da sada, e, da, ima smisla uzeti e, Rusima 40 milijuna eura, a oni se bore protiv Europske unije. Comme d'habitude, madame, vous racontez n'importe quoi, mais je crois que c'est kao i obično, vi govorite u prazno. To je stvarno vaše glavno zanimanje izgleda. Ako mi trebamo pozamiti novac Ruskoj banci, Zašto to moramo učiniti? Moramo uzeti kredit od njih zato što nas francuske banke ne žele financirati. E, to je dijelom i vaša e, krivnja. Vaše politike E, samo poboljšavaju situacije banaka i finanskih tržišta, a naša politika žele zaštititi građanstvo protiv tih destruktivnih elemenata. A sada gospodina Karas, minuta i 30, izvolite. Naša, cilj naše politike je da postvar ojačamo neovisnost zemalja članica, da poštujemo ljudska prava i temeljna prava, da potičemo gospodarske raste, gospodarski razvoj, potičemo ulaganja u europsko gospodarstvo. Vratimo se na temu Europskog vijeća. Od Europskog, samita Europskog vijeća očekujem da se zemlje članice obvežu na doprinose, a ne da se neprestano ispričavaju očekujem da se na vijeću ozbiljno raspravlja sa prijedlozima komisije i da se donesu konkretne odluke e, o prijedlozima vijeća, e, komisije i parlamenta. Očekujem da će vijeću svaka zemlja dati svoju doprinos kako bi program gospodina Junkera mogao biti realiziran. Tu možemo odvostručiti dva ovih iznosa 21 milijarde, možemo ojačati povećati jamstva, možemo ostvariti i dodatne porezne poticaje, ostvariti projekte koji imaju dodatnu europsku vrijednost, a ne da se fond ovdje nacionalizira. Treba nam projekte koji su održivi, socijalno, gospodarske i ekološke, koji će imati održive učinke, a ne jednokratne učinke. To je ono što očekujem. Očekujem ozbiljnost, a ne nacionalizaciju fonda. I konkretno očekujem da konsolidiranje proračuna bude nastavljeno najavljeno da se e, intenziviraju e, same strukturne reforme e, i da kao primjer uzmete kao primjer uzmete komisiju kada je riječ o deleguriziranju. Gospodine Karas, imate plavu karticu, prihvaćate li? Gospodin Kostakanos, imate 30 sekundi. Na ali i Zahvaljujem. Ali što se tiče raznih programa parlamenta koje vi potpisujete, mi ovdje vidimo da je tu došlo do kršenja ljudskih prava u Grčkoj u vezi sa ovim memorandumima. S ovim programima države članice prisiljene su na kršenje obveza koje proizlaze iz međunarodnog prava. Kako to možete e, opravdati? Gospodine Karas, imate 30 sekundi. E, drago mi je da je predsjednik komisije još prije e, imenovanja nekoliko puta ukazao da izvješće Europskog parlamenta o preispitivanju trojke je važan, e, važno polazište za reformu politike unutar Europske unije. E, mi se moramo i nadalje zalagati, a tu nam je potrebna podrška zemlja članica, da svi sudjeluju e, u mjerama e, za rješavanje gospodarske krize, da se i kod provedbe nacionalnog prava čuvaju i štite ljudska prava. Gospodin Zorinjo, jedna minuta. Hvala predsjedavajući. Nakon što je program Junkerove komisije pobudio nade, čuli smo razočaravajuće zaključke vijeća. Europska unija više ne ovisi o riječima nego o dijelima. E, Europljani cijeli svijet budno će gledati djelovanja, a rokovi su vrlo jasni. To je kraj prvog semestra 2015. godine. Ono što se ne bude ostvarilo do tada izgubit ćemo zauzvijek. E, mi ćemo trebati do tada stvoriti investicijski plan koji će biti vrlo konkretan i koji neće samo biti e, čama za spašavanje za projekte koji su zamrznuti i nisu prije financirani. Do 6. mjeseca 2015. morat ćemo imati energetsku uniju i fiskalnu konvergenciju koja će biti jasna. Morat ćemo imati točan hodogram za zaključivanje monetarne unije a e, na, dijela će biti ono na čemu ćemo se dokazati akcija ili e, razočaranje. O tome će se raditi na idućem vijeću, a iz onog što smo vidjeli u zaključcima situacija nije krasna. Gospodin Manolis Kefalojanis, minutu i 30. Zahvaljujem. Predsjedavajuća ako se temeljimo e, na kretanjima investicija u Europi poslije nekoliko godina, primijetit ćemo e, da u odnosu na Europu sa, na 10 ili 15 država članica, Europa od 28 država članica doživjela je e, udvostručenje. Ali nedostaje 260 milijardi eura. Čak i ako oduzmemo sektor građevine, primijetit ćemo da 160 milijardi još uvijek nedostaje za program ulaganja Unije. Paket gospodina Junckera od 315 milijardi 16 milijardi iz proračunovske unije, 5 milijardi iz Europske središnje banke i doprinos država članica predstavljaju svakako odgovor na nedostatak ulaganja Europskoj uniji kako bi se stvorio 1 milijun e, radnih mjesta. Svakako Juncker i Katainen imaju velik posao pred sobom. Trebaju voditi međunarodnu kampanju kako bi e, uvjerili međunarodni lagače i američka i azijska tržišta da podupru ovaj program ulaganja. Ovaj fond za ulaganje od preko 30 milijuna eura je zapravo oklada koja će tek dati svoje rezultate kasnije. To je jasna poruka. Mi moramo prijeći od kulture e, izdvajanja do kriterija prihvaćanja rizika. Prihvaćate li plavu karticu? Dakle, pitanje gospodina Farija, 30 sekundi. Zahvaljujem, predsjedavića. Nisam htio postaviti pitanje ovom posljednjem govorniku, nego prethodnom. Budući da nisam mogao postaviti pitanje plavim eh, kartonom, molim da se zabiđi da protestiram. Očito je bilo prekasno. Sljedeća govornica, gospođan Van Bremt. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani predsjedniče komisije vijeća. Započet ću e, sa čitanjem naslova koje sam danas pročitao novinama. Europska unija troši milijune za zračne luke i baca novac. To je e, vješće revizorskog suda. Razne zračne luke u Italiji, Španjolskoj i Poljskoj obuhvaćene su. 16 milijuna investirano je za zračne luke, ali e, bez razloga. To su investicije koje nisu bile potrebne. To su zračne luke koje nisu bile unosne. Zašto to govorim? Zato što e, stvarno smeta e, kad tako nešto pročitate u novinama ako vjerujete u Europu. Moramo investirati, to je jasno. I naš klub socijalista i demokrata slaže se s ovakvom investicijskom politikom, želi joj dati dodatan impuls i zato smatram da moramo više ulagati, ali ne u bilo što, u bilo koji projekt koji je možda prestižan u određenoj državi članici. U budućnosti mi moramo primjenjivati kriterije održivosti i stvaranja radnih mjesta. Moramo se pripremati za, za budućnost. To su već mnogi rekli digitalna agenda, e, ljudski kapital i energetska unija. To su ulaganja koja će nas pripremiti za budućnost, koja će stvoriti nova radna mjesta. Dakle, ne prestižni projekti e, ministara država članica koja ne dovode nas nikamo. Minutu i 30, Kelly. Gospodinu Kellyu. Zahvaljujem. Sada znamo nešto više o prijedlogu gospodina Junkera i njegovog investicijskog plana. Mislim da e, trebamo vidjeti hoće li to biti uspjeh, hoće li uspjeti Europa. Posebice vijeće ima veliku odgovornost. Mislim da parlament e, će dati potporu, čuli smo to jutros i mislim da je tužno to što je e, predsjednik morao tražiti od vijeća da se zalaže za e, taj prijedlog i da da potrebna jamstva. Države članice imaju obvezu da provedu strukturalne reforme na koje su se obvezale. I gospodin Weber, e, naš vođa jutros je rekao to prije četiri ili pet godina bilo je teško, morali smo uzeti e, lijek koji je bio nezgodan, ali sada smo uspjeli ozdraviti naše financije. E, još je važnije to što je gospodin Juncker govorio o povjerenju, to znači e, i optimizam. 30% malih srednjih poduzeća nadaju se da će zaposliti barem još jednu osobu iduće godine. To im je potrebno jer ako svako malo sredno poduzeće zaposli jednu osobu, riješit ćemo nezaposlenost u Europi. Ekonomski rast, održivi projekti, to nam je sve potrebno, a ne nešto opcionalno. Hvala, gospodine Kelly. A sada, e, gospođa Mici, imate minutu. Signora President, Amazon komisariju, Gospodine predsjedniče, predstavnici vijeća trebate pokrenuti investicijski ciklus. Tu je potrebni dodatni poticaj koji će nam pomoći da izađemo iz krize te povećamo broj radnih mjesta. Je li ovaj plan, ta promjena koju već dugo čekamo ili rješenje koje dolazi kasno? Ovaj plan nije onaj koji trebamo, ali je korak će nas možda izvesti iz mraka. Važno je boriti se protiv siromaštva i važno je boriti se protiv pritiska na socijalne sustave. Međutim, tu se trebaju još razjasniti neke stvari, neki elementi, a to su doprinosi zemalja članica, doprinosi privatnog sektora, to treba bolje definirati te tko će upravljati ovim fondom. Uspjeh investicijskog plana će ovisiti o njegovoj brzini i učinkovitosti. Hvala. Hvala vam. Hvala. Sada gospodin e, e, Karinš, minuta i 30. runajam par Hvala vam. Danas raspravljamo o toliko potrebnim investicijama, ali gdje ih možemo pronaći? Znamo da je dug zemalja članica izuzetno velik i da jednostavno nema resursa koje možemo investirati. Zato se oslanjamo na privatni sektor koji, iako ima sredstva, nije raspoložen za ovakve investicije i zato moramo pronaći rješenje za ovu situaciju. Zašto privatni sektor ne ulaže u europsko gospodarstvo? A odgovor je zato što nedostaje povjerenje. Povjerenje u europsko gospodarstvo, potrebni propisi, propisi koje imamo su presloženi, nemaju dovoljno fleksibilnosti. I sada nam Europska komisija predstavlja rješenja kojim želi privući privatni novac kako bi se realizirali europski projekti. Ali ukoliko zemlje članice ne budu nastavile provoditi strukturalne reforme, ove investicije neće doći iz privatnog sektora. Moramo ukloniti birokratski teret, moramo poboljšati propise i stimulirati nacionalne proračune kako ne bi trošili novac koji nemaju. Hvala, gospodin Ištvan Uhel. Jedna minuta. Hvala vam, predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, znate li za izraz koji koristimo u Mađarskoj, te koristimo izraze kao Skype djed, Skype unuk. Riječ je o situaciji u kojoj su članovi obitelji prisiljeni seliti u druge zemlje, prisiljeni odlaziti iz Mađarske, te se nalaze jako na udaljenim mjestima, te su prisiljeni komunicirati putem ovog kompjuterskog alata. I to uzrokuje socijalne napetosti, u zemljama koje ugošćuju velik broj radnika iz istočne Europe, a u našim zemljama je situacija takva da nemamo dovoljno liječnika i drugog osoblja. Jako puno mladih je napustilo Mađarsku tijekom za posljednjih godina i zanima me čuti konkretne prijedloge kako pomoći mladima da ne koriste Skype kako bi e, nastavili održavati odnose sa svojom obitelji. Hvala, gospodin Davis, Kasa, minuta i 30. Grazie, signora president. Hvala vam, predsjedavajuća. Prije svega želim zahvaliti predsjedniku komisije Junkeru na ovom važnom koraku koji je jako važan za europski gospodarski rast. Ali danas želim govoriti o jednom drugom problemu koji se tiče Europe, a to je situacija u Ukrajini, situacija sa Rusijom. Prošlog tjedna nas je UN upozorio da ćemo imati velik priljev imigranata na, u Malti i u Europi. A to nije samo naš problem, to je evropski problem. Hoćemo li ostati sami u toj situaciji sada kada smo dobili upozorenje da ćemo imati ozbiljan problem sa priljevom imigranata, naročito iz sjeverne Afrike. Mislim da vijeće i zemlje članice sada moraju prijeći sa riječi na dijela i šteta je što talijansko predsjedništvo nije govorilo o ovom pitanju ovim zadnjim danima njihovog predsjedanja. Ne smijemo na taj način tretirati zemlje, moramo pokazati više solidarnosti riječe o ljudskoj tragediji, o groblju koju imamo u Mediteranu i možete se sramiti kao zemlja članica što dozvoljavate da se ovo događa. Vrijeme je da se nešto konkretno poduzme. Hvala vam, zastupniče Kasa. Riječ ima kolega Balas. Euh, monsieur euh, Juncker, monsieur le... Gospodine On entend monsieur Weber depuis tout à l'heure, le, monsieur Lambsdorff. Weber. i e, mnogi drugi su rekli da Francuska mora napraviti strukturne reforme. Nadam se da je to što je shvatio da jednostavno vidimo kako se gospođa Lesen smiješi i to je rezultat ovoga što sada radi. Ali postoji još jedna stvar. U Europi postoji e, tendencija ka deflaciji kao i u svijetu. Ne postoji li e, veza između liberalnih strukturnih reformi čiji je cilj da se e, cijena rada smanji i ove deflacije? u ovom iščekivanju i, e, privatnih ulagača e, gdje vidimo da svi čekaju i ništa ne rade. To nije dobro ni za koga. Gospodine Juncker, među ovim teretima koje vi predlažete, trebamo imati jamstvo za privatno ulaganje, jer sadašnja situacija nije nešto u čemu se ugodno osjećaju niti tržišta, niti e, ulagači. Hvala. Sada gospođa Elene Teuharus na minutu i 30. Hvala. Gospodine Juncker, rekli ste da ste pripremili ambiciozni plan za rast kojeg se mora odmah primijeniti jer siromašne zemlje juga neće to više moći podnositi. Gospodarstva su međusobno povezana, a neke od tih zemalja sada su su ostavljene pod memorandum i njihove gospodarstvo u groznoj situaciji. Potrebno je imati i socijalnu i političku stabilnost. U protivnom ovo će se itekako odraziti na dohodak naših građana. E, Ciper, Cipar, Grčka, Portugal pate zbog ovakve situacije. Tko će pokušati investirati pod takvim uvjetima? Grčka je sada prošla kroz novu e, krizu i sada se počinje govoriti o izlasku iz eurozone što će se odraziti na sva europska gospodarstva. Govori se i o vladinim obveznicama u Grčkoj, međutim i Cipar je e, podvrgnut memorandumu i nalazi se u teškoj situaciji. Zaista mislim da ćemo se na kraju naći u teškim problemima, a e, ako ne budemo pažljivi, e, imat ćemo problema u cijeloj eurozoni. Hvala. Gospođa Marija Žuao Rodriguez na minutu i po. Sljedeće će E, sastanak Europskog vijeća zaista će biti odlučan i prava prekretnica u Europi. <clears throat> Socijalisti i demokrati podržavaju talijansko predsjedništvo i Europsku komisiju da nađu načina da se zaista obvežu na sljedeće na strateške fondove za ulaganja koji će moći podnijeti ključna ulaganja koja su nama u Europi potrebna znamo da države članice moraju pridonijeti stvaranju kapitala, a potrebno je i da nacionalna ulaganja e, to prate. Drugo e, su potrebne adekvatne poreske politike i tu će doći do prekretnice. Odlučno je govoriti o transparentnosti, ali isto tako porezi se moraju plaćati u zemlji gdje je profit ostvaren. Treće, mandat koji se daje e, predsjednicima da se dovrši ekonomska i monetarna unija. Bude li se to ostvarilo doće do konvergencije. Bez konvergencije eurozona nema budućnosti. Hvala kolega Leichtfried na minutu i 30. Hvala lijepa. Dragi kolege. ovo je sjena nepravde Svaki građanin, svaka građanka je nezado, su nezadovoljni ovom nepravdom. Imamo situaciju gdje su plaće e, zaposlenika koji rade za svoj novac zapravo nisu narasle u posljednjih 20 godina. A s druge strane, super bogati profitiraju veliki koncerni, velike banke profitiraju od naše situacije. To se, to narod osjeća kao nepravdu. E, ako ne odstranimo te nepravde imat ćemo sve veći i veći problem. Ako građani osjećaju e, ovu zajednicu kao nepravednu, onda ju ne podržavaju, neće, e, ne, ne daju joj podršku i nemaju povjerenja u nju. To je problem koji sigurno treba riješiti. Ispričavam se gospodine Leichtrid, imamo problem sa grčkim prijevodom. Na njemačkom kanalu odjednom čujemo grčki prijevod. Ja zapravo ne znam grčki. Mislim da, sad, e, da je sad problem otklonjen, sad prijevod funkcionira, možete nastaviti. Da li da počnem iz početka? Ne, možete jednostavno nastaviti. Dakle, u Europi vlada nepravda i to moramo promijeniti E, još jednom ukratko imamo poreznu nepravdu, to moramo ukloniti i moramo pogledati da, pod, e, da svi budu jednaki pred zakonom u Europi. Ne možemo e, sklopiti trgovinske sporazume gdje koncerni imaju posebna prava, a normalni građani idu pred redovne sudove. To je nedopustivo. Moramo staviti situaciju gdje smo svi jednaki pred zakonom. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Nadam se da sam bio unutar svog e, vremenskog ograničenja. Hvala lijepa što ste se pridržavali vremenskog ograničenja i uprkos problema s prijevodom. Sljedeći e, govornik je gospodin Paul Tang na jednu i pol minutu. Plan ulaganja komisije Juncker sasvim e, sigurno ima učinak e, kada se radi o političkom načinu razmišljanja. Međutim, ne radi se o bitnoj i drastičnoj promjeni Komisija mm, e, želi izdvojiti sredstva, međutim države članice u okviru vijeća se e, ću teko realiziraju ulaganja. Mi tražimo od država članica ne samo da drže lijepe govore, već da djeluju. Htjeli bismo da one zemlje koje raspolažu financijskim sredstvima da počnu ulagati. ne bi e, se takav način razmišljanja trebao sprječavati jer e, potrebni su nam i privatna i javna ulaganja. Ako se oko toga dogovorimo, to će biti značajno za europsko gospodarstvo. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječe. Gospodin Beckenstein. Gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege, samo nekoliko riječi o onome što od vijeća očekujemo u vezi sa Ukrajinom. Očekujemo jasne riječi i nakon toga odlučno djelovanje. Podrška izabranoj ukrajinskoj vladi i predsjedniku Porošenku e, su bitne. To konkretno znači podršku kod provedbe e, dogovorenog e, primirja, to znači razgovor sa Rusijom, to znači također poboljšanje kod e, podršku kod poboljšanja humanitarne situacije, osobito na istoku Ukrajine, to znači podršku u razvoju jednog koncepta e, decentralizacije i podršku također kod realizacije sveobuhvatnih programa reformi. E, još gotovo ništa nije promijenjeno, ali ljudi u Ukrajini moraju uskoro osjetiti e, rezultate konkretnih reformi. To, za to je potreban know-how, za to je potreban novac koji mi nudimo kako bi se socijalne E, nepravde e, ublažile koje se uvijek pojavljuju u takvim e, fazama kako se ne bi uvijek plaćali liferanti sa istoka i zapada. Da li prihvaćate plavi karton gospodine Fleckenstein? Da, izvolite. Moje pitanje glasi, e, vi ste rekli da nudite financijsku pomoć, Ukrajina je praktički pred bankrotom e, i potrebna im je financijska pomoć e, od nekoliko desetaka milijardi eura. Jeste li za to da Europska unija spasi Ukrajinu onako kako je spasila Grčku? naravno Grčka nije još spašena, ali jako mnogo novca je e, upumpano u Grčku. Hoćete li isto učiniti i sa Ukrajinom? Imate 30 sekundi za odgovor. To Europska unija sama ne može, ali naravno da je potrebna financijska podrška ako želimo spasiti kako vi kažete Ukrajinu skupa sa zemljama članicama, skupa sa Svjetskom bankom i sa drugima moramo u tome uspjeti i to u onom opsegu u kojem e, reforme u Ukrajini e, budu e, uspješno prevedene jer inače ne možemo davati novce bez da se nešto trajno promijeni. Hvala lijepa. Sad imam devet e, zastupnika koji su se javili za riječ u e, slobodnom javljanju za riječ. Sljedeća riječ e, ima gospođa Mercedes Preso. Hvala predsjedniče. Ja sam među onim malobrojnima koji smatraju da je Junkerov plan zanimljiv u slučaju da on zaista postane mogućnost da se fleksibilnost uvede za države članice koristeći to na europskoj razini drugim riječima način da se jamči o kojim se ulaganjima radi pitanje koje imam upućujem predstavniku predsjedništva europskog vijeća je li europsko vijeće svjesno činjenice svjesno onoga što sve ovo znači i e, da će sa ovim e, mehanizmima multiplikatora i e, ubrzavanja države članice moći e, ulagati, hoće li se moći jako povećate investicije. a Junckerov plan za tri godine neće izdvojiti kako sada stoje stvari dovoljno sredstava da se to napravi i molim vas kako ćete te probleme riješiti? Hvala. Notis Marijas na jednu minutu. Hvala. Potrebno nam je da napravite nešto. E, vi ste ovoga tjedna dali vrlo nezgodne i neutgodne komentare o mojoj zemlji. Nemate pravo intervenirati u domaća zbivanja u Grčkoj morate pokazati političku neutralnost kao predsjednik Europske komisije. Ne smijete više biti glasnogovornik onih koji su Grčkoj posudili novac. Prestanite se miješati u unutrašnje poslove u Grčkoj. A vaši prijatelji s koji su iza memoranduma u Grčkoj ne smijete više biti e, i e, stajati iza njih vi i vaši prijatelji nećete moći nastaviti sa ovim što radite u Grčkoj. Treba nam se oprostiti dio duga. Jer ja mislim da ste vi osobno odgovorni za sve što se ovdje događa. Gospodin Noklis ili Kliotis, na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Predstojeći sastanak vijeća pozabavit će se načinom na koji Turska krši međunarodno pravo i ulazi u isključivu gospodarsku zonu Cipra. Zaista je bitno da e, Turska prestane kršiti ljudska prava e, hapseći predstavnike vodećih političkih stranaka. Ne smijemo dopustiti da se Turska ponaša na taj način. Na kraju, ako to dopustimo, Turska će se samo ohrabriti i nastaviti ovakav nezakonito i neprihvatljivo ponašanje. Dragi kolege, želimo li da Turska zaista jednoga dana uđe u Europsku uniju, moramo se uvjeriti da oni ozbiljno namjeravaju ispraviti situaciju s ljudskim pravima i prestati se miješati u ciparska pitanja. Ana Gomes na jednu minutu. Ja dolazim iz grada Sintre koja sada e, školske menze mora otvoriti ne samo djeci koji pohađaju te škole, već i njihovim roditeljima koji su nezaposleni. Gospodine Juncker, molim vas, kako to možete dopustiti? Gospodin Weber tvrdi da e, e, vi presvete lokomotivu rasta u Europi. Osim toga, pojedinci i e, tvrtke su akumulirali novac zato što nisu platili poreze u pojedinim europskim državama. Što ćete vi napraviti? Hoćete li dopuštati da se i dalje nepravično vodi konkurencija među pojedinim europskim državama po pitanju plaćanja poreza. A osim toga velika je i korupcija u okviru europskih financijskih sustava ne smijete dopustiti da situacija u Ukrajini i Rusiji i dalje podriva interese Europske unije i njezine sigurnosti. Hvala gospođa Marina Albiol Guzma na jednu minutu. Hvala lijepa. U Španjolskoj mi vrlo dobro znamo o čemu se radi, o Junkerovim ulaganjima. Nije nam to potrebno objašnjavati. Mi već živimo kroz taj projekt i prije nego što i ga se počelo primjenjivati. Vidimo da je e, tako, to se dogodilo sa e, podmornicom Castor. To je loš projekt koji je propao i koji je koštao 1350 milijuna eura za predsjednika Real Madrida, ali isto tako i iznad svega predsjednika vrlo velike građevinske tvrtke u svijetu na nekog e, načina gospodara e, za javne nabave. Evo, gospodin Juncker se često bavi jednostavno beskorisnim ulaganjima. Koliko je još takvih planova pripremljeno i to za koga? Ivo Vajgl na jednu minutu. Draga susjeda, gospodine Juncker, želim vam čestitati na svježim idejama i energiji. Znam da ste već umorni danas i bit će vam naporno slušati vas e, cijela dva dana, ali želim vam izraziti jednu želju u ime vaših glasača. Vaš program investicije je dobar program, mi to pozdravljamo, ali naši stari sugrađani nadaju se jednom programu koji će također ponuditi rješenje za demografske promjene u Europi? To je pitanje kojim se još niste pozabavili i nadam se da ćete to napraviti u svojim sljedećim javljanjima. Hvala. Gospodin Manuel Glecus ima riječ na jednu minutu. Sasnak na vrhu vijeća uvijek je bio zainteresiran za izlačenje novca iz džepova pojedinaca i prebacivanje tog novca u džepove krupnog kapitala i vjerojatno nas ne bi trebala zavarati ni činjenica što su nove uvedne mjere takve da će ići na uštrb ljudskim pravima, pravdi i pravičnosti. Vijeće jednostavno gleda kako može podržati vlade koje se protive radničkoj klasi u Grčkoj, usprkos činjenici što danas postoji veliki problem s glasačkim sustavom, jer možemo vidjeti da se oporbi kradu mjesta i društvo je doista umorno od svega ovoga. Iz tog razloga predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nastoji svojim govorima intervenirati u izbore i spasiti grčku vladu. Mislim, govornik prekinut. Neću prihvaćati više plave kartice e, kod spontanog javljanja za riječ. Imamo još dvoje govornika. Heti Borsanjima riječ. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony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 u vezi s porezom. Postoji naime prekomjerno naplaćivanje poreza i to predstavlja probleme za gospodarstvo. Evo u mojoj zemlji, Mađarskoj, našu vam jedan primjer, to je Naime, imamo 27% PDV-a i to je ogromno i zato ljudi koji se bave malo prodajom rade na crno djelomično. I znate, ne možemo sve fondove uzmati iz eh, postojećih fondova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán predseda Juncker, nadchádzajúce dní vás čaká ťažká debata, najmä v dvoch oblastiach. Gospodin Juncker, u sljedećim danima nas očekuju problemi u vezi sa situacijom u Ukrajini. To je situacija koja se ne popravlja, nije se popravila, a košta građane Europske unije mnogo novca. Taj novac nam je potreban za nas, za naše gospodarstvo. E, još jedna tema je sve gora situ, gospodarska situacija u Europskoj uniji. U mojoj zemlji imamo prosječnu plaću koja je vrlo niska, nezaposlenost je kod nas također vrlo visoka. Sve su to teme koje bi morale biti problem za vas E, i za koje moramo naći rješenja i o tome se mora razgovarati na predstojećem samitu. Ja se nadam da ćete pomoći građanima u zemljama članicama jer oni su ti koji trebaju rješenja. Sada riječ želim dati gospodinu Jean-Claude Junckeru i molim vas da se e, držite ograničenja u vremenu od pet minuta. Hvala. Sehr gospođo predsjedateljice, cijenim vaš e, smisao za humor, ali e, ovu duhovitu, ovaj duhoviti vaš zahtjev ću vrlo rado ispuniti. E, izdržao sam ovu raspravu sve do kraja i zato ću biti, zato ću govoriti samo u jednoj minuti većina pitanja koja su postavljena danas i juče već su e, odgovorena e, mnogi koji su postavili pitanja su i onako već napustili e, dvoranu želim samo još jednom reći da u ovom investicijskom planu kako bismo ga mogli realizirati potrebna nam je pomoć i podrška e, Europskog parlamenta i kada dokumenti budu dostavljeni parlamentu u siječnju ja se nadam da će parlament vrlo brzo e, e, obaviti svoj dio posla. mi tu doista moramo svi se primiti posla naravno i europske vlade sjednice na koje dođem, iako ne baš redovito, podsjećaju me na to da je dobro sudjelovati na ovakvim sjednicama još nitko međutim do danas nije rekao sa koliko milijardi, još nitko od e, zemalja članica nije rekao sa koliko milijardi će doprinijeti ovom programu investicija. Ja se nadam da će vijeće sutra i preksutra pod e, pred poplavom e, novca koji je pokrenut se, da se neće moći spasiti od poplave novca koji će biti pokrenut. Program e, nastavlja tamo gdje se mora nastaviti, a to je mi trebamo javni novac bez da e, povećavamo zaduženost. Dakle, bilo bi inteligentno po mom mišljenju da novac koji mobiliziramo iz europskog proračuna stavimo u ovaj program investicija u realno gospodarstvo. Tko bi trebao investirati u Europu ako ne privatni kapital? E, zar zar trebamo sad opet tražiti novac od e, poreznih obveznika komisija neće sama realizirati ove projekte. E, eksperti, stručnjaci koji nešto razumiju o gospodarstvu trebaju preuzeti tu zadaću. Mi nećemo stajati pod pritiskom e, trajno da sami realiziramo projekte to nećemo dopustiti projekti koji imaju potencijal za dugoročni e, gospodarski rast ćemo e, podržati ali nećemo graditi nove katedrale jer od toga smo već sada umorni nećemo graditi tunele kroz brda koja se može i na drugi način prijeći. E, e, mi, nama trebaju e, razumni projekti i zato želim reći nešto onima koji imaju dojam da mi djelujemo bezglavo energiji miks e, to je u nadležnosti zemalja država, a ne u nadležnosti komisije. Što se ostali stvari tiče, predsjednice, ja uopće nisam zadivljen onima koji me već evo, nekoliko dana pozivaju da ništa ne kažem dok me drugi pozivaju da nešto kažem. Zašto je predsjednik komisije jedini koji ne, nema pravo iznijeti svoje mišljenje i objasniti koja su to njegova uvjerenja? Evo, vi ovdje jako često raspravljate, ne kao Europski parlament, već kao nacionalni parlamentarci koji se sukobljavaju. Ja sam političar i nemojte pokušavati da mi uskratite pravo na riječ. Ja ću reći ono što imam da reći i ako se to odnosi na neku konkretnu zemlju, to se odnosi na konkretnu zemlju. Svi mogu, imaju pravo kritizirati komisiju, a komisija treba začepiti usta. Ne, neće će, neće se, neće te učutkati. Hvala gospodine Junka. Dala bih vam ja i više vremena, i nekoliko minuta više da je bilo potrebno. E, u ime vijeća gospodin Dela Vedova također uz molbu da se e, pridržavate vremenskog ograničenja od pet minuta. Hvala i ja ću govoriti manje od pet minuta. Cijenjeni kolege, i ja vam se zahvaljujem za raspravu što se i jutros vodila. Mogu vam također reći e, i da ne želim pretpostaviti koje će rezultati biti sutrašnjeg sastanka vijeća, ali sasvim je sigurno da ću prenijeti vaša očekivanja kao i kritike koje ste napravili također i ohrabrenje koje ste napravili u velikoj mjeri kako općenito tako i rekao bih sektorski vezano za onaj dio rasprave što se odnosio na plan ulaganja takozvani plan e, Juncker znate da će se sljedeći sastanak vijeća e, održati prvi puta pod predsjedanjem novog predsjednika Donalda Tuska kao i prvi gdje će pristovati novi predsjednik komisije Jean-Claude Juncker. Radi se ipak o dvojici ljudi koji su jako puno iskustva već stekli na prethodnim sastancima. Ujedno zaključuje se talijansko predsjedništvo pa im želim uputiti najbolje želje ne samo za europsko vijeće što će se održati sutra već im želim sve najbolje i za ubuduće hvala na pozornosti hvala